Welcome Dobro što svima. Možete li molim vas zauzeti vaša mjesta? Možemo započeti s našim radom. Hvala lijepo što ste došli na vašoj nazočnosti. Također mi je drago što sa svojim kolegama mogu vas primiti kao domaćin na našem interparlamentarnom e, dakle ja ću nastaviti na talijanskom jeziku. Dakle, čim stavite svi vaše slušalice i drago mi je što ste došli. Mislim da ćemo imati jako interesantan dan i interesantne rasprave podijeljene u dva panela tematske naravi. Također imamo i goste kao predsjednike predsjedništva, gospodin Anton Skreko, slovačkog predsjedništva, generalni direktor za medije, audiovizualne medije i autorska prava pri Ministarstvu kulture Slovačke republike, te iz Europske komisije um, opća uprava za obrazovanje i kulture Martine Rajherc. Znam da ste vi kao predstavnici nacionalnih parlamenta, da vas ima 31, dakle više no što je e, samih parlamenta u Europskoj uniji, te isto tako sudjelujete na ovom međuparlamentarnom skupu. Također imamo i kolege koje želimo pozdraviti iz Europskog parlamenta, iz eh, prije svega kada je riječ o našem odboru, a poslije vas mogu poznati sa njima i njihovim radom. Ja se želim zahvaliti što su se odazvali. Znam da je jako natrpan raspored u današnji dan, ali možemo odmah započeti. Prije no što ću prijeći na talijanski jezik, e, moram istaknuti da je ovo drugi međuparlamentarni susret našeg odbora za kulturu u ja kao predsjednica zajedno sa e, dakle klubovima zastupnika u parlamentu dakle, početkom ove zakonodavnog razdoblja da upravo organiziramo ove međuparlamentarne sastanke kako bismo čuli vaše prijedloge, kako bismo isto tako čuli i predstavnike nacionalnih parlamenata, te kako bismo uspostavili međusobne odnose, te kako bismo stvorili jednu zajedničku europsku prostor Prošle godine smo se posvetili temi na našem međuparlamentarnom skupu, to je bila obrazovanje i mladi i kao što znate, a danas je to kultura i kreativnost. Naglasak je upravo i na kulturi i na kreativnim sektorima. Pretpostavljam da znate kako stvar sa prevođenjem funkcionira, e, dakle imate kanal koji birate, broj vašeg kanala, uz svaki jezik je dodijeljen jedan kanal i možete zaista se osjećati kao kod kuće. Prelazim na talijanski, samo sam htjela reći da, mi je, da sam vam htjela svima zahvaliti e, što ste odgovorili većina vas je to na vrlo zanimljiv način, ovaj e, upitnik koji smo vam proslijedili i koji se koncentrirao na četiri fokalne točke. E, pogotovo što se tiče nacionalnih politika koje se odnose na kulturni kreativni sektor u vašim državama. Dakle, specifične strategije koje su provedene u tim sektorima, aktivnosti koje su provedene kako bi se uključili e, građani, to je dakle to kulturno uključivanje, jedna današnjih tema. E, koje e, aktivnosti e, želite da Europa razvija i koje su izazovi za vas u ovim sektorima. Dakle, zanimljiva je ta panorama, zanimljivo je vidjeti da u ovom trenutku čini se da stvaramo europski okvir, framework, dakle, unutar kojega da trenutno razvijamo, a da ne ulazimo u subsidijarnost sektoru kreativnosti, dakle uz pomoć parlamenta, uz pomoć drugih institucija, uspjeli smo eh, uz pomoć vijeća isto tako, dakle u okviru agende 15 17, 2015-17, dakle, uz eh, pomoć predsjedništva Litve, eh, uspjeli smo vidjeti kako u okviru više tematskih sektora smo mm, uspjeli dakle, razviti teme na različite načine. Vaši iz vaših prijedloga proizlazi zahtjev da postoji koherentni okvir za kreativni sektor u Europi. Vidjela sam isto tako vaše zahtjeve da se dakle stimulira ovaj sektor kao os na, na se može E, dodatno, na temelju koje se može dodatno razvijati Europa, dakle integrirajući privatni sektor, to je još jedna od tema koju smo mi predložili e, i dali dakle komisiji na razmišljanje. E, isto tako što se tiče nove digitalne ere, potrebe kulture koje su vezane uz to. To je još jedna tema koju, na koju smo se trenutno koncentrirali u okviru koje razvijamo direktive e, u okviru e, digitalnog programa Europske unije. I e, ja sam isto tako sam izvjestitelj Kreativne Europe. Vidim, drago mi je vidjeti da mnogi od vas traže konkretnije financiranje ovog programa Kreativne Europa je dakle program koji je posvećen audiovizualnom sektoru, dakle koji se integrira mediji kultura i druga pitanja u okviru programa Europske komisije. Četiri milijarde e, eura e, investirane su upravo u to protiv četiri godine i dakle zbog toga nam je drago vidjeti da će krenuti uskoro i novi e, instrument za financiranje u tom pogledu ipak dakle moram reći e, da e, u svemu tome moramo biti uvjereni jer bez političke odluke, bez e, centralnosti Europe, Europa se nalazi u rizičnom položaju. nećemo imati održivnog razvoja jer govorimo stalno o inteligentnom i inkluzivnom rastu i razvoju, ali to nije moguće bez snage političke i obrazovne politike. E, isto tako treba naglasiti, dakle već neko vrijeme govorimo da je kultura četvrti stup e, održivog razvoja. Bez e, dubokog poznavanja kulturne baštine, i kulture, bez pristupa kulturi, bez mogućnosti da se izražavamo e, iz tog gledišta kulture, e, nije mogući rast i o tome moramo razmišljati i zbog toga e, moramo tražiti više pažnje od ulagača Znate dakle da u ugovoru e, se o tome već govori, dakle promicanje e, kulturne i jezičnog diverziteta s jedne strane i s druge strane e, zaštita kulturne baštine i to je ključno. dakle, državna potpora e, kreativnom audiovizualnom sektoru e, nužna je kako bi se zaštitila ova kulturna raznolikost u Europi što je ona prava konkurentnost i prava uloga Europe u svijetu. E, odbor zbog toga treba više u središte svog programa staviti ove teme. Na početku nismo baš bili zadovoljni jer nije bilo e, prioriteta, među i deset prioriteta e, koje je predložio gospodin Juncker, tu nije bila spomenuta kultura i nismo bili zadovoljni ja i moji kolege koji smo radili na tome, e, dakle puno smo toga učinili, uskoro ću vam reći u kojem smjeru, jer postoje određene izazovi, dodatni izazovi na temelju kojih vidimo da je nužno da u toj transverzalnoj dimenziji, što nije samo sektor, već cijela dinamika, da joj damo dodatnu važnost. Mm, sjetimo se tragičnih događaja do kojih je došlo u Europi, u Mediteranu. E, sjetimo se humanitarne krize, ali i kulturnog konflikta. E, ako ne stvaramo mostove, već zidove, ako ne stvaramo dijalog, zatvaramo e, kontakte, onda će doći do problema. Kultura može upravo to. Sad radimo u dva smjera. S jedne strane, kao što znate, i to smo od samog početka podržavali, Cultural Heritage, dakle, izvješće o kulturnoj baštini, gospodin Dijakonu ćemo o tome nešto govoriti, ali i isto tako odluka koju smo donijeli da 2018. godinu posvetimo, god, e, da, da postane godina kulturne baštine, baš da se vidi europska dimenzija kulturne, nematerijalne i materijalne baštine. Danas smo i pozdravili, ali već neko vrijeme smo e, i to i najavljivali i htjeli smo to, dakle, Mogherini, Račić i Han e, su na tome radili. E, dakle, radilo se o tome da Europa u globalnom dijalogu, što je itekako potrebno danas, bude prisutna i u smislu kulturne diplomacije. Dakle, e, što smo učinili? Ja ću biti izvjestitelj e, baš o tim pitanjima zajedno sa kolegom e, Brok koji je dakle iz odbora za vanjska pitanja i kao što smo već spomenuli i kao što smo vidjeli u vašim odgovorima iz upitnika, vidimo da su se mnogi, mnogi od vas koncentrirali na e, zaposlenost, pogotovo mladih, na inovacije. Inovacija nije samo tehnološka inovacija, ako mi to ako smijem to reći, radi se o kulturnoj, socijalnoj inovaciji, e, inovaciji, mnogim drugim sektorima je moguća inovacija i mi baš na tome radimo. Zahvaljujem vam na tome, e, zahvaljujem kolegu, kolegi Morganu i Heller koji su dakle radili baš na kreativnoj e, na kreativnom sektoru, zato što 5 do 8% BDP-a e, u Europi treba, e, da čine upravo ti sektori i zbog toga su tu potrebne dodatne investicije. Isto tako vještine, kao što znate, postoji europski program za, za vještine i traži, mi dakle tražimo zajedno sa odborom EMPE radimo na tome jer smatramo da e, kompetencije na visokoj razini i transverzalne kompetencije trebaju biti uključene u ovaj okvir e, što se tiče toga treba uzeti u obzir i ekspertizu o kojoj se govorilo u e, Europi. Također treba treba, treba više dakle posvetiti pažnju ovim europskim e, e, gradovima kulture. Zajedno ćemo odlučiti sa drugim predstavnicima odbora za kulturu. E, htjeli bismo dakle imati nekakvo predstavništvo tih gradova jer smo vidjeli dokazalo, doskazano dakle da je u prošlih 30 godina zaista stvorena je stvoren jedan novi dinamizam iz kojeg, koji je proizašao baš iz tog pristupa i to je iskustvo iz kojeg koje moramo dalje iskoristiti. E, isto tako svi mi vidimo jasno da e, danas postoji veliki rizik, e, to smo dakle vidjeli iz podataka iz Eurobarometra. Iz krize je proizašao i cijeli niz rezova u području obrazovanja i kulture, E, radilo se o dugačkom e, mračnom razdoblju e, što dakle je dovelo do dodatne nejednakosti u društvu isto tako dakle određenim sektorima došlo do pada u kulturnoj potrošnji i dakle to je definitivno potrebno izmijeniti jer je kulturnoj baštini posebno posvetiti dodatnu pažnju a ne manju kao što je do sad bilo. Zahvaljujem komisiji u tom smislu jer su shvatili ono što smo mi e, htjeli. E, imali smo dva poziva, jedan je bio posvećen integraciji e, izbjeglica, a drugi je bio posvećen Erasmusu i to su dakle stvari koje trebaju postati prakse, koje su prava budućnost Europe. Htjela sam vam dakle samo dati pregled stvari kojima smo se bavili. Radi se o digitalnoj strategiji Europe isto tako, gdje je veliki izazov. Aktivni smo s pomoć e, dvoje kolega e, Kamuraja i Merevert. To su kolege koji rade na direktivi o audiovizualnim uslugama gdje je potrebno doći, stvoriti dodatnu ravnotežu E, potrebno je utvrditi kakva je tu odgovornost što se tiče zaštite prava, što se tiče priznavanja specifičnosti, kreativnosti autora. E, to se odnosi i na direktivu o autorskom pravu koja će se brzo uskoro dakle baviti. Ovo je dakle više manje sve što sam htjela reći, bila sam brza, ali evo samo sam vam htjela e, na brzinu dati pregled onoga e, okvira kojim se mi sada bavimo. Jako je bitno da vas danas slušamo, bitno je da se suočimo, da čujemo što svi imamo za reći, jer su naši programi biti slični, e, mada, mada se čine različitima. Nekad smo bili udaljeni kao na različitim planetima. Danas smo ovdje zajedno, ja se zaista nadam da će Europa nastaviti pokazivati svoju bolju stranu, veću solidarnost i putem e, kultura i, kulture i dijaloge. identitet je ovdje bitan isto tako. Dakle, nije autoreferencijalni identitet, već e, identitet Europe kao pluralističkog identiteta. Dajem riječ e, slovačkom predsjedništvu, gospodinu Antonu Skreku. Izvolite qui con noi in rappresentanza della Presidenza. Prego. Thank you very much, uh, Madam Hvala lijepo gospođo predsjednice, poštovana predsjedniče, štovani članovi parlamenti, štovane dame i gospodo. Zaista je velika čast što mogu biti danas s vama ovdje. Drago mi je što u ime Marka Mađarića, ministra kulture Slovačke republike, mogu održati uh, dakle, jednu od dviju govora na samom početku vezano uz kulturni i kreativni sektor u Europskoj uniji. Ako mi dozvolite, i kao predstavnik slovačkog predsjedništva u Vijeću Europske unije, ja bih sada prišao na slovački jezik. Dakle, u svom e, govoru ja ću istaknuti same izjave koje je gospođa predsjednica istaknula, a vezana je uz važnost kulture i kreativnosti u području razvoja, ne samo kao opća kulturna postavka, već e, i u obrazovnom sektoru i u vezano uz ekonomski rast kao takav prirodno okruženje koje treba potaknuti kreativnosti i ideje, vidimo da je to upravo kultura, jedno tako plodno tlo i ono što mi kao, označavamo kao kulturnu i kreativnu industriju. To je inovativni interdisciplinarni sustav kako na globalnoj, tako i na lokalnoj razini, ali isto tako i socijalna pitanja s kojima smo suočeni a gospodarska pitanja koja se kreću prema uslužnim djelatnostima, kreativna ekonomija ne samo da je izvor samih ideja, već i izvor stvaranja radnih mjesta. Kreativne industrije u kreativnom sektoru nisu novina, e, one su se kroz čitav niz foruma već spominjali u EU uniji, to je još uvijek tema za koju smatramo da je to stvarnost koja odražava E, različite ekonomije na različitim razinama, ali je to glavna karakteristika europske ekonomije. Važnost e, je da u više područja e, obuhvaća potrebu za promjenom gledišta na tradicionalnu ekonomiju, a što se tiče tradicionalnih struktura ekonomije, mi smatramo da je to upravo jedan čitav niz, jedan lanac koji kao takav uključuje i kreativni proizvodnju, a isto tako i prezentaciju, reprezentaciju, te isto tako i izvozni segment koji obuhvaća i isto tako i restauraciju kulturne baštine. Kulturna i kreativna industrija je jedna od obećavajućih e, faktora rasta u Europskoj uniji. To je svakako slučaj upravo zbog toga što čini i velik dio brutonacionalnog proizvoda. stvara Stvaraju se nova radna mjesta, Ključna je uloga ovog sektora u inovativnom području koje doprinese i socijalnoj koheziji, ali isto tako su i instrument za borbu protiv ekonomske recesije. Područja kojima se pokriva kulturna i kreativna industrija su zapravo katalizatori čitavih novih e, seta inovacija, ne samo u području umjetnosti, već e, danas imaju utjecaj i na brojna druga područja i sektore. E, ono što se stvara u ovom sektoru može biti vitalni okvir za općenito kreativnost, inovaciju i investiciju u ovom području u kreativnoj i kulturnoj industriji, kroz koju pak možemo stvoriti preduvjete da se kreativnost postane ne samo dio kulture, već i poduzetničke kulture kao takve, prije svega kada je riječ o novostvorenim poduzećima, te isto tako mikro i srednja i velika poduzeća. Te isto tako stvaranje e, rasta kroz sinergiju. Što se tiče samih industrija i što se tiče kreativnosti, te isto tako i samih proizvoda, ova industrija se služi i kapitalom inventivnosti, te isto tako je bazirana na aktivnostima koje kao takve su zasnovane na znanstvenim postignućima, ali nisu ograničene samo na e, dakle, stvaranje prihoda i na trgovinu samim proizvodima, već stvaraju i rast novih vrijednosti te stvaraju nove tržišne uvjete. To su upravo ciljevi na koje se moramo usredotočiti kada je riječ o javnim politikama. Riječ je o kulturnoj i kreativnoj industriji i njihovom utjecaju na brutonacionalni proizvod te stvaranje e, živih okvira koje će poduprijeti investicije u području kulture i kreative. Dakle, i u javnom sektoru, tako i u privatnom sektoru i u privatnim financiranjima. Mi bismo trebali svakako poraditi i u smjeru da se svi kreativni inputi postanu e, sastavni dio gospodarskih aktivnosti, te isto tako bi trebali vidjeti da se sinkroniziraju e, kulturna i kreativna industrija sa drugim segmentima industrije i sektorima. Ekosustav, e, umreživanje, E, sa individualnim akterima i igračima na tom polju koji se neće odvijeti samo unutar nacionalnih država, već i na razini Europske unije. Pored toga je potrebno e, sagledati i e, dakle uvjet samih tvoraca djela dijela treba stimulirati kreativnost kao takvu a isto tako i tu kreativnost poticati od najranije dobi Također treba stvoriti dobre tržišne preduvjete kako bi e, svi e, dakle, elementi kulture postali sastavni dio gospodarski e, segment u ovom sektoru, te kako bi se svi oni instrumenti koji već sada stoje na raspolaganju na razini nacionalnih država bili upotrebljeni i u kreativnom okruženju, a isto tako i u poticanju financijskih impulsa za mala i srednja poduzeća. Jedan od ključnih faktora kada je riječ e, o industriji kulture, moramo svakako poduprijeti učinkovito e, i sve ono što intelektualno vlasništvo kao takvo donosi, što znači zakonodavstvo koje je ključni sustav u e, industriji kulture i kreative. Danas eh, imamo nekoliko spisova i dokumenta na kojima radimo i gdje zapravo radimo na poboljšanju zaštite autorskih prava. Eh, prvi paket eh, reformi je zaključen, drugi paket reformi bit će još daleko dublji i daleko sežniji koje će očuvati autorska prava. Ne ograničava se samo na autorska prava, već isto tako i na e, iskorištavanje zaštićenih sadržaja kako bi se na najširem mogućem polju moglo očuvati e, upravo i autorska prava. Sa svoje strane na kraju mogu istaknuti, ali mislim da je slovačko predsjedništvo, e, možemo reći da je zajednički nazivnik kulturne i kreativnog sektora u Europskoj uniji je zapravo stimuliranje svih poticaja sa svim instrumentarijima koje nam stoji na raspolaganju. E, razvojem ovog okruženja i e, gledanja na ovo kao sastavni dio nacionalnih ekonomija te isto tako zajedničke ekonomije Europske unije koja se izgrađuje na premisi da kultura nije samo identitet, već da govori isto tako i o napretku. Hvala vam eh, na svemu što ste rekli. Mm, Slovačko predsjedništvo nadamo se da će nastaviti eh, sa svojim aktivnostima na ovaj način. Kao što je rekao Juncker, eh, naši umjetnici su dijamanti u našoj kruni. Jako je bitno da se vijeće svemu tome veže djelovati mm, kako bi postalo odgovarajuće financiranje kreativne Europe i ad hoc financiranje Europe kulturne baštine prema predlogu koje treba glasovati, e, koje treba početi glasovati u komisiji, dakle vidimo e, da, e, to, je to financiranje potrebno. Jako je bitno da vijeće tu djeluje kako bismo različite teškoće. Dajem riječ Manin Reichertz koja predstavlja opću upravu za obrazovanje i kulturu. Hvala gospođo predsjednice dragi članovi Europskog i nacionalnih parlamenta. Izuzetno mi je čast sudjelovati u ovoj raspravi. Naša predsjednica gospođa Kosta je pokrila zbilja široki opseg različitih tema, neću ulaziti u to, ona je to napravila puno bolje od mene, no ja ću insistirati na nekim aspektima. Kao što je ona rekla, mogu reći da je ove godine došlo u službenom europskom diskursu do prekretnice i to u znači ovom govoru predsjednika Junkera o stanju Europske unije. I on je rekao znači da su umjetnici dijamanti, drage, drago kamenje u kruni našoj kruni. To je zapravo simbolično i metaforičko značenje kad znamo koliko zapravo je situacija u kulturi bila teška prethodnih eh, godina. I trebamo to podcrtati. Možemo reći da ovdje postoji eh, preokretnica u politici što se tiče Europske unije. Jer ako želimo govoriti srcima europskih građana, onda moramo razgovarati drugačije, a ne im govoriti samo o novcima, o e, profitu i tako dalje. Naravno, to je važno, ali to jednostavno u nama ne budi zanos. Kad govorimo o dragom kamenju kruni, to je onda nešto što u svakom slučaju e, nam puno govori. Nisam mislila kad sam došla na svoje mjesto da ćemo e, znači e, imati toliko uspjeha jer ja sam glavna e, direktorica koja je zapravo najsretnija na svojem mjestu. Što se tiče kulture mogu reći da sada se stvari, važne stvari odvijaju na tom sektoru. Nakon svega što je rečeno, E, ja bih željela to malo drugačije reći. Trebam reći da kultura se više ne vidi izolirano od drugog svijeta. Ona je dio svega. Gospodin Morgano i gospodin Eller su E, pripremili izvješće vezano s kreativne industrije i to govori koliko se zapravo industrija i kreativnost mogu spojiti i pomiriti. Ne možemo s jedne strane vidjeti kulture, s druge strane gospodarstvo. Predugo mi smo sučeljavali ta dva svijeta, a e, umjetnici i kreatori naravno kako bi živjeli moraju zarađivati za život. No e, život kako bi živio punim plućima E, također treba te kreatore i trebamo druge vrijednosti, ne one samo ekonomske u uskom smislu riječi. Mogu reći da e, ono što smo čuli na početku je izuzetno važno. Silmija je govorila o cijelom nizu vrlo važnih akcija na početku. Neću naravno ulaziti u detalje svega toga, samo jedna riječ vezano uz paket o digitalnoj agendi. Nakon e, ovih dragulja u kruni, ono što je izuzetno važno je da naši kreatoru dobiju e, zasluženu plaću za svoj posao. Kad smo imali prvi paket digitalne agende, E, kad smo uzimali u obzir e, platforme i kada to zapravo nije najbolje, nije bilo najbolje rješenje, gospodin Navračić i povjerenik i ja smo se borili za to kako bismo otvorili na neki način vrata i kako te platforme se ne bi smatrale samo mjestima za razmjenu, nego da to da one imaju i ježnu dodatnu vrijednost. Znači ova formulacija možda nije u potpunosti zadovoljavajuća, ali u odnosu na ono što smo imali na početku ona je napredovala i možemo se na tome temeljiti. Što se tiče glazbenog svijeta, digitalne promjene su, ga su taj svijet najviše promijenile. E, s pomoći parlamenta i vašeg odbora gospođo Kosta trebali smo vidjeti na koji način možemo znači e, provesti određene akcije u tom e, svijetu glazbe, no što se tiče ovog glazbenog sektora možemo reći da je on uspio ove, svoju transformaciju. Imamo platforme gdje glazbene sadržaje na legalan način možemo znači skinuti i vodati sa internet sveta. Ja sam ovdje kako bi vas prije svega slušala. Neću e, se ponavljati, nego želim reći da e, se veselim e, čuti od vas vaše mišljenje i stojim na raspolaganju za odgovore na pitanja. Znamo da postoje pitanja kojima će trebati dodatno provesti konkretne projekte, odnosno postoje akciju koja će biti potrebno, dodatna koordinacija između gospodarstva i kulture. Sigurno i to treba ojačati. Da vidimo kako ćemo se organizirati. Kao što znate, održat ćemo dva, dvije tematske skupine, dakle prvo je podijeljeno dva panela, jer tu imamo dve skupine parlamentarske koje žele intervenirati. Dakle, prije svega ćemo dakle govoriti o strategijama za promičbu kulturnih i kreativnih sektora. Tu će nam govoriti gospodin Lepaž, on predstavlja Creative valonija on je direktor te mm, tog ureda e, koji će nam govoriti o kreativnom sektoru u Belgiji. Pet minuta ćemo e, nešto čuti o tome. neće dolaziti ovdje govornici, nego će govoriti sa svojeg mjesta kako e, se sve ne bi previše odužilo. Dakle, čućemo i tri parlamentarca, Patrick Bloš E, predsjednik odbora za kulturna i obrazovna pitanja u Asamblea nacional Francuskoj i to će trajati pet minuta, to je posebna osoba za nam, e, e, tu je dakle Edith Estrela, posebna osoba za nas, zahvaljujemo je ona predsjednica odbora za kulturu, komunikacije, mlade i sport iz Asamblea Republika iz Portugala, on će svakako govoriti pet minuta i Luigi Morgano, Morgano koji će dakle mm, govoriti o koherentnoj politici Europske unije za kulturni i kreativni sektor. E, svim ponavljam sljedeće. Molim vas da se držite vremena za izlaganje. Biću prisiljena e, koristiti ovaj čekić, e, inače ga ne koristim ne vama po glavi, već ovdje po stolu. Pazite se. Šalim se. Ali eto, dakle, ako se ne budemo držali tog vremena, neće svi moći govoriti. Zato sada odmah predajem riječ gospodinu Lepažu. Nakon tih govora čut ćemo sve one koji žele intervenirati. Nakon toga ćemo preći na sljedeći panel. Dakle, zbog toga smo se, zbog toga se trebamo držati određenog vremena. Predajem riječ gospodinu Lesanu Lepažu. La parole. Oui, bonjour. <laughs> Scusate, è laggiù. allora, gli esperti sono tutti... Ispričavam se, on je tamo, evo, stručnjaci su svi tamo, izvolite. Bonjour, euh, merci, madame la Dobar dan, hvala gospođo predsjedne, dame i gospodo, poštovani europski zastupnici. Biti će teško sve reći u pet minuta, no u svakom slučaju ću e, pokušati se pridržavati tog vremena. Možemo reći da Creative Valonija je program koji je pokrenut 2010. godine kako bi se promovirala kreativnost e, u e, društvu i gospodarstvu u Valoniji. Morate znati da je taj program bio proglašen e, znači kao neki poseban e, i izuzetno uspješan program. I moramo u svakom slučaju imati na umu da se time ne želi podržati samo kreativne industrije, nego ih se uzima kao modele i izvor hibridizacije, te također mjesto gdje se udružuju i križaju različiti sektori to je zapravo specifičnost ovog programa. Imali smo zbilja dobre rezultate u ovom programu, možete pogledati da se radi rezultata što se tiče onih koji su bili obučeni, sudjelovali u obukama, isto tako e, proizvoda proizvoda koji su stavljeni na tržište, te isto tako poduzeća start-up koji su i malih i srednjih poduzeća koji su podržani u okviru ovog e, programa. Ovaj program i zato je to važno reći ovdje u Europskom parlamentu. Ovaj program je bio proglašen e, od posebne važnosti primjerenim e, od strane Europske e, komisije i to u okviru programa kompetitivite, znači tržište na, tržišnog natjecanja za 2012. godinu. Znači imali smo tu pripremne e, isto tako aktivnosti što se tiče pripreme za europske programe i vezano uz to smo mogli dobiti ovaj e, label European Creative District nakon toga su znači osim toga izabrana osim Valonije i Toskana e, što se tiče takvog labela oznake Imali smo znači također i određene pilot projekte i to nam je omogućavalo da radimo u međunarodnom kontekstu sa drugim akterima, ne samo sa e, Toskanom, nego i s drugim regijama i europskim državama. I to u okviru Europskog saveza za kreativne e, industrije. Ono što je izuzetno važno, mi smo smatrali da su e, kreativne industrije važne ne samo za gospodarstvo, ne isto tako zapravo za učinak koje imaju na druge gospodarske grane. One imaju zapravo direktni utjecaj na druge gospodarske grane i sektore, a to zbog toga zato što ti sektori kupuju dobra i usluge od kreativne industrije i to im zapravo mogućuje moguće da budu e, puno inovativniji. Evo ovdje smo naručili jednu studiju e, od IDEA Consult koji omogućuje da nam kaže da 11 da kažemo da 11% ovih proizvoda i usluga industrije su integrirani u druge e, grane industrije u valonskoj regiji a s druge strane znači imamo znači što se tiče kozmetike e, znači agro e, prehrambene industrije farmaceutske industrije znači a isto tako imamo Znači tih 11%, to se možda ne čini puno, ali je to u svakom slučaju znakovito. Imamo, bilo nam je teško zapravo statistički doći do tog e, rezultata, neću sad ulaziti u detalje. Isto tako, ono što je važno reći da imamo, e, znači taj efekt prelijevanja spill over e, u ostatak gospodarstva. To znači da kreativne industrije e, proizvode znanja i e, proizvode koji koriste drugi sektori i druga poduzeća. I zapravo imamo na neki način povrat prema kreativnoj industriji. Još jedan drugi e, aspekt su je neizravni utjecaj na primjer utjecaj na društvo i općenito i cjelokupno gospodarstvo i valonske regije, ali i druge regije. E, ono što je izuzetno važno da uzmemo u e, obzir takozvani networking, stvaranje mreža, stvaranje klastera, e, digitalna industrija, kulturna industrija. Evo, to je bio ovaj analitički dio. Mi smo pokušali vidjeti kako, e, uzimajući u obzir druge dimensije, možemo stvoriti suradnju između e, kulturnih, kreativnih industrija i drugih grana industrije. I mi smo zapravo radili na svojevrsnom ekosustavu, kako bismo uzeli u obzir e, tu dimenziju. Evo, to su rezultati koje smo postigli. Ovdje vidite jedan link, vidite jednu malu brošuricu, nemam dovoljno e, primjeraka, no možete na, interes, na internetu pronaći e, rezultate i daću vam tu link. Znači radili smo na e, kreativnim kompetencijama Radili smo također e, u okviru takvog zvanog sustava kreativnih e, čekova, vouchera, te smo željeli senzibilizirati bankarski sektor što se tiče tih aspekata. I imamo ovaj zadnji dio koji se tiče klastera, kako možemo zapravo ukrstiti kreativni sektor sa e, klasterima i drugim e, kompetitivnim e, sektorima kao što je prehrambena industrija, dizajn i tako dalje. Evo, to su e, sve elementi koje sam e, vam želio predstaviti. Ne znam da li sam se uspio pridržavati ovog vremena od pet minuta, no spreman sam odgovoriti na vaša pitanja i vam, zahvaljujem vam na pažnji. Šest minuta i nešto, ali u redu, nije bilo lako. Zahvaljujem vam. Odmah ću dati riječ e, panelu za one parlamentarce koji nisu u panelu, a žele preuzeti riječ, molim vas da ispunite formular te da nam ga dostavite ako želite govoriti. E, sada ćemo odmah prijeći na prvi panel i e, predat ću riječ e, Patriku Blošu, predsjedniku odboja za kulturna i obrazovna pitanja Asamblée nacional Francuska. Madame la présidente, Gospođo predsjednice, drage kolege, dame i gospoda, izuzetno sam sretan što danas mogu e, predstavljati Narodnu skupštinu e, Francuske za ovaj međuparlamentarni sastanak. E, jer znam koliko je važno da je ova razmjena mišljenja tako bogata i dinamična. Želio bih prije svega reći kao što to je e, znači 2005. godine e, konvencija e, UNESCO za e, promociju i zaštitu različitosti kulturnih izraza koliko je važna zapravo ta politika koliko su važni znači ti kreativni i kulturni akteri no proizvodi kulturni proizvodi nisu znači roba i ono što je izuzetno važno je da moramo osmisliti posebne e, zakonska pravila kako bi ih zaštitili i omogućili da se razviju i da budu upisani u vremenu. Francuska je uvijek branila takvu koncepciju u okviru Europske unije i zbog toga smo bili vrlo oprezni što se tiče e, projekata komisije e, na području medija ili autorskih prava u okviru pregovora TTIP-a. U Francuskoj e, strategije koje su se razvile prethodnih godina za podršku kulturnih i e, kreativnih sektora e, je nešto što je upisano u cilj javnog interesa. A ono što je izuzetno važno da uzmemo u obzir zakon iz 7.7.2016. godine. Ono što moramo imati na umu je različitost, mješovitost, bliskost i razvoj. Prije svega raznolikost Zakon koji je upravo izglasan u dva prva članka govori o slobodi e, stvaranja i također sloboda kreativne e, kreativnog širenja. E, ono što u svakom slučaju protiv čega se moramo boriti je protiv cenzure. Taj zakon prije svega želi ojačati prava autora što se tiče novih e, digitalnih načina e, distribucije. Mi u zakonu također imamo i pravila i posebne odredbe vezano uz znači E, stvaraoce u okviru živog spektakla. Ono kad govorimo o e, ovoj mješovitosti, to je izuzetno važno, posebno kad govorimo u ovom vremenu e, opasnosti, terorističkih opasnosti. Ono što trebamo je podržati također i amaterske prakse, trebamo ojačati politike gdje ćemo stvoriti novu publiku u okviru novih kulturnih institucija možemo reći da e, pristup kulturi još uvijek nije jednak za sve u Europi. Što se tiče e, e, na lokalnoj akciji, razini akcija, onda moramo reći da je izuzetno te akcije su važne kako bismo znači u regijama i lokalnim zajednicama stvorili uvjete kako bi naši građani mogli imati pristup raznim sadržajima kao bibliotekama ili medijatekama Naravno, u javnom e, prostoru potpuno je da imamo pristup, e, prisutnost umjetnosti. A i na kraju imamo razvoj kreativnih i kulturnih industrija kako bismo podržali ova poduzeća koja su izložena međunarodnoj e, konkurentnosti, posebno mislim na GAFA, Francuska je osmislila znači taj jedan ciklus financiranja. Isto tako smo ojačali različite sustave poreznih poticaja kako bismo e, podržali stvaranje i u okviru e, kinematografije, stvaranja e, video igrica i tako dalje. Stvaranja radnih mjesta i bogatstva je nešto što je izuzetno važno i kultura je postala isto tako jedan važan aspekt gospodarskog rasta. Promicanje artističkih i kulturnih sektora znači prije svega poticanje dinamika i stvaranja poveznica, e, otvaranja prema drugima i stvaranje također znatiželja prema drugima. To isto tako znači pokretati i e, dirnuti sve publike. Ta e, e, ambicija je isto tako prisutna među nama svima ovdje i zbog toga e, mogu se pridružiti apelu koje je pokrenula Europska, Europski sastav za kulturu i umjetnosti kako bi taj projekt još više bio upisan u europski projekt. Grazie davvero di questo contributo. Zahvaljujem vam na govoru i čestitam novom, novom zakonu što mi se čini jako zanimljiv. E, bilo bi dobro da i nama dostavite taj materijal pa da ga dostavimo kolegama. Sad dajem riječ e, Edith Estrera koja je, eno, tamo je, dobrodošla. predsjednica odbora za kulturu, komunikaciju, mlade i sport, e, Republike iz Portugala. Zahvaljujem eh, gospođo predsjednice, dragi kolege, eh, draga prijateljice Silvija Kosta. Eh, dirnuta sam jer sam se vratila u ovaj parlament gdje sam deset godina radila sa velikim zadovoljstvom. Ponosna sam što se mogu vratiti ovdje kao predstavnica Asambleja de Republika mojeg nacionalnog parlamenta. Portugal, e, Portugal je bilo prvi primjer u razvoju kreativnosti. Izradio je e, model razvoja na temelju kulture i e, taj element smo mi i izvozili u prošlosti. To je bilo našeg nacionalnog identiteta. Kulturni sektor kreativni sektor je treći po redu sektor koji doprinosi BDP-u nakon prehrambenog e, sektora i e, sektor proizvodnje pića. Proizvodi tog sektora predstavljaju se kao, e, proizvodi koji su dostupni širokoj publici. Europa se prije nekoliko godina otvorila e, proizvodima iz Azije i zbog toga su mnogi, mnoga poduzeća propala u Europi e, zato što su e, uvezeni mnogi proizvodi po niskoj cijeni. Zato su se proizvodne linije proizvodi, transformirale u visokokvalitetne E, linije e, što se tiče proizvodnje tekstila, e, obuće, tu se radi o dizajnu i dekoracijama visoke kvalitete i tako su europska poduzeća ponovno dobila međunarodni prestiž i zaradu. Nakon talijanske obuće, portugalska obuća je najskuplja na svijetu, baš nakon talijanske obuće. Dakle, u tom smislu e, ponovno smo osvojili e, veliki dio tržišta. Portugal je u svijetu poznat i po kvaliteti arhitekture. Portugalski arhitekti e, osvojili su mnoge nagrade u svijetu i u ovom trenutku postoje dvojica koje, se zaista smatraju svjetskim predstavnicima, dakle predstavnicima na svjetskoj razini. Kreativni sektor je sektor koji raste, on daje sve više radnih mjesta, proizvoda i usluga. Došlo je do pozitivne kontaminacije na sve druge tradicionalne sektore. Radi se o novoj konkurentnoj paradigmi gdje je kultura spojena sa znanjem i ekonomijom. Kultura je ključni stup demokracije, nacionalnog identiteta i razvoja određene zemlje. Međutim, tek nedavno se započelo sa priznavanjem ekonomske uloge ovog sektora. E, Muzej Guggenheim u Bilbao, koji je na međunarodnoj razini dao identitet ovoj državi, novi život ovoj, ovom gradu, ispričavam se. E, dakle, e, dobar je primjer toga gdje se kultura gledala kao investicija, a ne kao trošak iz proračuna. Vlada u Portugalu pokušala je omogućiti pristup muzejima. E, zbog toga je dakle moguće u neke dane u tjednu ući besplatno u muzeje, moguće je dobiti popust za starije, za studente, za djecu. To je nešto što je konstantno prisutno. Nedavno su usvojene određene mjere u Portugalu kako bi e, na simboličnoj razini dali vrijednost kulturi. tu ima puno inicijativa. Recimo, mediji su ponovno ušli u sferu kulture. Isto tako, određene profesije su zaštićene. To su umjetničke profesije, recimo plesači su dobili određene garancije. E, isto tako, televizijski kanal, digitalni kanali daje dodatnu mogućnost izbora Portugalcima Dakle, ti digitalni kanali daju dodatni izbor, a i postoji takozvana takozvani paket kulturnih e, e, kulturnih proizvoda do kojih se može doći na temelju kartice koja omogućava i porezne olakšice. Želimo Dakle, da se iz proračuna dodatno eh, izdvaja za to, ali da se omoguće dodatna ulaganja u kreativni kulturni sektor. Jer upravo ti sektori omogućuju inkluzivni razvoj. Europska unija mora biti i dalje aktivna u podršci kreativne industrije u Europi. svemu tome, dakle, bitna je i zaštita kulturne baštine, multilingvizma i aktivnog sudjelovanja. E, takva je podrška potrebna neovisno o jezičnoj kulturnom diverzitetu Europe, već treba voditi računa i o tome da se taj kulturni sektor treba prilagoditi digitalnoj eri modernizaciji, globalizacije. Kao, to je dakle cilj kako bismo omogućili dodatni pristup publike. Evo, ispričavam se. Dobro ste rekli, dakle, da je e, veliki izazov bila i izlazak iz e, industrijske E, ere u digitalnu eru i kako je to bitno za dodatno zapošljavanje. Tako da sad ću dati riječ gospodinu Luigi Morganu, već sam vas navela kao izvjestitelja za izvješće koherentna politika Europske unije za industrijske kreativne industrije. Zahvaljujem vam. Prije svega samo ću reći da mi sigurno nije dovoljno pet minuta kako bih e, predstavio ovo izvješće, pa ću samo naglasiti one glavne točke i politički važne točke. Prije svega, krenuli smo od podataka kako bismo ovaj nacrt izvješća, e, kako smo dali veću težinu i Dakle, kako bismo se koncentrirali na ono što je bitno, a to je operativnost i pristup fondovima koje je moguće staviti na raspolaganje bez onih e, teškoća interpretacije do kojih je uvijek moguće da dođe. E, e, dakle, kako bismo izbjegli moguće probleme. Politički cilj ovog nacrta, zajedničkog nacrta odbora kulture i industrije, za kulturu i industriju, jest sljedeći od zelenih knjiga 2010. godine potrebno je krenuti dalje, napraviti određeni skok, zatražiti od Europske komisije da definira politiku za kreativni i kulturni sektor, koji će taj sektor uključiti među strateške projekte Europske unije zato što kultura, umjetnost, ljepota su ona, ona prava sirovina u Europi koja u ovom prijelazu na digitalnu eru postaje sve bitne bitnije. Već smo to spomenuli, dakle da upravo to zamjenjuje tradicionalne aspekte. Drugi aspekt je dualni, dualna vrijednost koja je prisutna u, tim, u tom sektoru, u tim sektorima. Kulturni e, kreativni sektor može e, promicati regionalni nacionalni identitet, može doprinijeti e, jačanju vrijednosti kulturne baštine za buduće generacije ali u isto vrijeme isto su jako bitni ti sektori za socijalni i gospodarski razvoj Europske unije, vodeći računa o ključnom doprinosu, ulaganjima, rastu i zapošljavanju unutar Europske unije, ali isto tako zbog inovativnih posljedica u drugim sektorima, to je turizam, trgovina, digitalne, digitalna digitalni proizvodi. Dakle, zbog toga su jako bitni isto tako u, u diplomaciju, u jačanju bilateralnih odnosa između Europske unije i trećih zemalja kako bismo dakle doprinijeli dodatnom razumijevanju. Tako se jača onaj soft power Europe koji e, od ove ovog obrtništva, umjetnosti e, čini ono što, što Europa može zaista s ponosom predstavljati u svijetu. E, želimo da politika podrži ove sektore, želimo konkretan odgovor na krizu, pogotovo krizu nezaposlenosti mladih. E, velika većina kolega e, smatra, ali i komisija isto tako je to rekla, da je ova tema nezaposlenosti jedan od najvažnijih to je jedan od najvažnijih ciljeva Europe. Svaka politika Europe mora biti usmjerena na stvaranju kvalitetnih radnih mjesta i ovdje ću dati važan podatak. Ova, ovi sektori u ovom trenutku daju posao e, preko 7,5% radne snage u Europskoj uniji, čime proizvode 509 milijuna eura dodane vrijednosti u BDP-u i to je dodatno važna brojka. E, sada, e, to je dakle konkretan podatak e, i mislim da je itekako bitan. Reindustrializacija Europe je važno pitanje za sve nas, ali sigurno su tu bitne i politike koje će doprinijeti razvoju ovih sektora jer ovdje, to je sve je to vezano uz pitanja koja se odnose na rast, odnos e, investicija i rasta, a i razvoj drugih sektora, e, digitalnih tehnologija, turizma i trgovine na malo. Dakle, e, u odnosu na druge sektore, isto tako imamo bitan podatak, dakle u ovom sektoru radi više mladih ljudi i više ljudi između 19 i 29 godina života. I to je itekako bitno, a još jedan bitan podatak za sve nas e, jest primjerice da u tom sektoru radi dva i pol puta više ljudi nego u proizvodnji automobila i pet puta više ljudi nego u kemijskoj industriji. E, znamo da je dva put više nego u bankarskom i sektoru osiguranja. Dakle, većina tih sektora čine mala poduzeća, mikropoduzeća sa manje od devet zaposlenika. To je podatak koji je već uključen i čini se dijelom E, onog skeleta na kojem e, gradimo cijelu ovu cijelu e, ovaj nacrt. Dakle, 90% radne snage u kreativnom sektoru i e, čine poduzeća sa manje od devet zaposlenih. I to je dakle posljednja činjenica, isto tako bitna, je da su one bile izdržljivije u krizi nakon 2008. godine. Dakle, ću vam samo naslove tema o kojima treba govoriti. Vidite da sam već izašla iz, iz vremena određenog za govor. Ali evo, dakle, govorili smo o obrazovanju i, dakle, definicija Dakle, e, ovdje e, ne postoji Dakle, ne postoji, e, razlog da se ne da dodatna potpora ovom sektoru, jer se time neće penalizirati drugi sektori, tradicionalni sektori. E, muzeji, i druge tradicionalne grane neće e, biti penalizirane ako se investira u audiovizualni sektor i druge e, digitalne aspekte. E, dakle, tu opet treba uzeti u obzir politike kojima je cilj privlačiti nove talente, otvarati nova radna mjesta, pogotovo u sektoru mode. Ispričavam se, ali moram vas prekinuti E, nastavit ćemo sljedeći put. E, evo, kao što vidite, tema je širo, e, jako se obuhvatna i teško je ovdje sintetizirati, ali evo, prije svega bih htjela dati riječ nacionalnim zastupnicima, onda europskim zastupnicima. Izabela Hekmark iz Švedske. evo, dajem vam dvije minute. Hvala lijepa, gospođa predsjedavateljice. E, hvala i izlagačima na ovim prezentacijama koje smo čuli. Što se tiče kreativnosti, moramo je također e, na svaki način izgrađivati na onoj kreativnosti koja nije zasnovana na politici. Moramo dobiti mogućnosti da se i izvan postojećih e, okvira razmišlja. Upravo takvi poticaji moraju biti omogućeni na taj način. Ako je riječ o glazbi, u glazbi je bilo projekata koji su bili financirani usprkos tome što je to zapravo bilo protiv etabliranih glazbenih pravaca. Bilo je isto tako i primjera e, vezano uz kompjuterske igre. Međutim, javna sredstva su uvijek išli u druga područja stari načini distribucije mijenjaju se, e, a još uvijek ih se potiče sa javnim sredstvima. Još uvijek nemamo i prekograničnu e, distribuciju samih e, proizvoda kulture i kreativnosti. Htio sam postaviti pitanje kako ćemo dobiti zakonodavstvo koje će obuhvatiti male i inovativne kulturne djelatnosti i kako dobiti nove načine distribucije. Dobro pitanje. Možda će vam netko kasnije moći odgovoriti. Ako nećemo kasnije to mi učiniti s pomoć komisije Ljuci iz Italije. Izvolite. Hvala, predsjednica. Čast mi je što se danas eh, nalazimo ovdje s vama. Samo bih privukao pažnju na dvije, tri stvari. Muzeji ne trebaju više biti muzeji, pinakoteke isto tako. Potrebno je da ta mjesta više ne budu elitistička mjesta koja koje, odlaze samo bogati građani, već dakle uz pomoć kreativne industrije se daje više mjesta inovacije, tehnološke inovacije, te da se tako u muzeje Uh, uključe i drugi, čime bi se doprinijelo rastu lokalne zajednice i uh, kontinentalnih zajednica. Um, govorili smo o napuštenim mjestima i dakle govorili smo o industrijskoj baštini. Uh, Dakle, moguće je stvoriti e, dodatni interes i radna mjesta e, ponovnim iskorištavanjem i reorganizacijom svih onih mjesta koja, na kojima se nekad nešto proizvodilo. Dakle, e, gdje je nekad bila industrija i što su danas napuštena mjesta, a mogla bi postati mjesta kreativnosti i omogućiti dodatni razvoj, dodatne mogućnosti za zapošljavanje mladih. I na kraju, to je jedan apel. Htio bih da ono što smo napravili u Talijanskom senatu prije nekoliko tjedana, kad smo dakle jednoglasno, gotovo jednoglasno izglasali dnevni red na kojem smo dakle prihvatili da ćemo intervenirati kako bismo na e, televiziji, dakle na dakle Dakle, e, dakle, kako bismo na televizijskim kanalima emitirali i one, e, dakle, i one osobe, dakle na kraju filmova naveli onaj popis osoba e, koje su radile na nekom filmu, recimo, što se sada ne radi kako bismo dali više prostora, e, recimo, reklamama, ali mislim da je potrebno da ti profesionalci, da te osobe budu evidentirane, dakle da, se, da ih se, njih emitira na televiziji. Ja bih sada predala riječ pa, e, zastupniku iz Grčke, predstavnicu Guva, Nikolajos. Izvolite. Moramo reći da Grčka sada prolazi nevjerojatnu e, gospodarsku krizu koju do sada nismo e, vidjeli u takvom obliku. No, Grčka pokušava odgovoriti na izazove te također ojačati stvaralaštvo, kreativno stvaralaštvo i to upisujući se u društvo. Ono u tom smislu mi jačamo e, kulturne institucije, želimo također mobilizirati i e, građanske institucije i lokalne i regionalne vlasti. Danas Želim e, prije svega govoriti o mladim kreatorima. U Grčkoj imamo tisuće mladih e, kreativnih e, koji žive u teškim gospodarskim uvjetima, koji ne nalaze mjesto gdje mogu raditi, stvarati i pokazati svoja e, umjetnička i kulturna djela. Radi se o mladim glazbenicima, glumcima, e, teatarskim trupama i tako dalje koji ne mogu naći mjesto gdje mogu to sve pokazati. Imamo povijesne e, znači stare, e, stara kina, povijesne građevine koje bi mogle poslužiti e, tome kako bismo e, ojačali ovaj gospodarski sektor. Isto tako, bilo bi vrlo korisno E, da Europska unija promovira zajedničku, zajedničku strategiju kulturnih akcija. Ja bih zapravo govorio o svojevrsnom kulturnom Erasmusu gdje bi, koje bi hranili novim idejama. E, u tom smislu države članice bi morale odigrati u potpunosti svoju ulogu, a također i europski i nacionalni parlamenti, a regionalne i e, lokalne vlasti bi trebalo odigrati u tom smislu svoju ulogu. Trebali bismo u tom smislu e, povećati proračun Europske unije koji i sredstva koja su namijenjena umjetničkim i kulturnim akcijama kako bismo mogli financirati taj novi pristup. Hvala. Konačni apel koji mnogi mogu prihvatiti e, dajem riječ e, predsjedniku Bart Karom iz Belgije, Zeleni.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 Čini se kao da se mnogi zalažu da i kulturna i kreativna industrija dožive svoj investicijski ciklus, međutim ne smijemo zaboraviti da je sve ovo bazirano na umjetničkom dijelu i to je upravo sektor koji ne donosi dobit. To su dvije različite razine, međutim obje razine koje bismo željeli spojiti za gospodarstvo i za društvo daju svoj poseban doprinos. I zbog toga bi se založio da upravo kulturu i umjetnost ne vidimo kao pododjel gospodarstva, već da ih vidimo kao samostalne sektore. U Flandriji, a isto tako i Nizozemska, sljedeći tjedan će biti na Frankfurtskom sajmu knjiga i bit ćemo domaćini i tamo ćemo se zauzeti da i naši izdavači, naši autori te prevoditelji zaista imaju svoj, e, svoju ulogu koju su zaslužili, što je jako važno i za gospodarstvo. Flandrijska vlada stvara preduvjete za to kako bi kultura i umjetnost mogla doživjeti svoju punu potporu. Na kraju bih želio istaknuti da se moramo založiti za kreativnu industriju, ali i za umjetnost i umjetnike. Ne smijemo vidjeti kulturu kao dio gospodarstva ili obrnuto, već moramo znati da su oni koji su kreativci, to su oni koji stvaraju put u budućnost. U potpunosti se slažemo. Jer, dakle, naslov je sektori. Dakle, ne sektor, već sektori. Govorimo o politikama koji imaju taj dvostruku prirodu, ekonomska i kulturna dimenzija. Dakle, niti jedna nije važnija od druge. Ja zahvaljujem na tome što ste rekli. Sad predajem riječ kolegama iz Europskog parlamenta. Samo još nešto E, molim vas e, da zatražite riječ za vrijeme drugih panela jer ćemo se inače previše koncentrirati samo na prvi. Petra Kamerever, koordinatorica grupa e, SND za pitanje kulture. Hvala lijepa na svemu ovom što smo i do sada čuli. Hvala izlagateljima. Ja bih imala konkretno pitanje koje bih uputila kolegicama i kolegama u nacionalnim parlamentima. Svi znamo za program Creative Europe, Kreativna Europa, ali znamo isto tako i koje su sredstva ograničena su naime i nemamo dovoljno sredstava kako bismo zaista mogli imali jednu izuzetnu veliku potporu industriji kulture i kreativnosti. S druge strane, na pritisak Odbora za kulturu Europskog parlamenta započeli smo sa novim razdobljem financiranja e, e, financiranje i upravo iz regionalnih fonda i isto tako iz ESF fonda upravo dobili sredstva i generirali sredstva te ih stavili na raspolaganje upravo za projekte koji će poduprijeti područje kulture i kreativne industrije. Mene bi interesiralo koliko u, na razini nacionalnih parlamenta, a upravo iz ovih fondova i za ove fondove zaduženi su sami nacionalni parlamenti. Pitanje je dakle da li će se pojačano koristiti ova sredstva, jer to bi moglo doista biti dobro sredstvo kako bi se s jedne strane i socijalni aspekti, a s druge strane i suzbijanje nezaposlenosti, ali isto tako i općenito potpora kulturnoj i kreativnoj industriji mogla sažeti na jednom mjestu, te kako bismo upravo takve projekte mogli financirati strukturnih fondove. Da li znači ovi preduvjeti koje smo mi stvorili će biti korišteni u samim članicama? a možda i komisija može kazati nešto pobliže o tome. U redu. E, Umeđu vremenu ću dati riječ e, potpredsjednici odbora za kulturu iz e, Izvolite. Hvala lijepa, ja bih se željela vratiti vezano uz govor gospodina Junkera, vezano uz stanje Europske unije. S jedne strane je kazao da je Europska unija koju želimo stvoriti je jedinstveno digitalno tržište, a s druge strane da imamo zaista potrebu za e, bolje honorare za same umjetnike i upravo ste vi postavili pitanje kako to postići. Stoga mislim da ono što nam je zaista hitno potrebno jest jedna definicija gdje su te online platforme i na neki način kako te platforme mogu e, imati samo neutralni pristup samim opskrbiteljima. E, kao što znamo, ako su samo neutralne platforme, onda su izuzete od dakle, samog čina. Naravno, jasno je da one više nisu, te platforme neutralne, E, međutim one isto tako organiziraju određene sadržaje. Kako bismo razlikovali s jedne strane neutralne platforme i s druge strane one koje organiziraju neke sadržaje, treba nam jedna jasna definicija. Zbog toga bih voljela uputiti pitanje i komisija i članovima parlamenta da li je netko radio na tom pitanju, da li netko zna kako bi se tome pristupili, to upravo ne bih željela izravno uputiti navedenima. to je osjetljivo pitanje, drago mi je što ste ga postavili. Julie Ward, a nakon toga ćemo preći na sljedeći panel, e, molim vas, osim ako evo s ovog dijela da se to nešto želi reći. Biću jako kratka, ja bih želio odgovoriti na e, pitanje e, zastupnika u parlamentu kako možemo poduprijeti, dakle postavljanje pitanja kako možemo poduprijeti mala gospodarske cijeline i mala poduzeća zapravo umreživanje i učlanjivanje, to je možda najbolji način da se to učini u sjeverozapadnom Englesku. Dakle, ja dolazim, imamo izuzetan eh, organizaciju koja se bavi organizacijom umjetnika, kako individualaca, eh, tako i skupina za za najrazličitije potrebe eh, poslovnih modela, poslovnih radionica te ih e, na neki način stavljamo u zajedničke natječaje kako sami e, umjetnici ne bi morali ispunjavati obrazce. I to da je na neki način poticaj, e, da imaju svoj glas. To je isto tako i način kako se može upravo izbjegnuti ova izolacija koju proživljavaju umjetnici individualci ne samo na ruralnom području, već i u samim gradskim središtima. I želim isto tako istaknuti da umjetnici, a isto tako i organizacije umjetnika, e, jako dobro surađuju kada razvijaju alternativne poslovne modele, kao što su to kooperative ili socijalna, e, dakle, potaknuta poduzeća i poduzetništvo. Mislim da bismo svakako trebali imati neke programe koji će prepoznati dakle i sami umjetnici su potaknuti svojim impulsom, kreativnim impulsom, koji puta su to samo mali doprinosi i kako možemo koristiti postojeće resurse, jer oni su kreativci i ne znaju da li ih mogu koristiti kao instrumentari. U velikom broju naših gradova vidjeli smo izuzetno e, dobro preinačivanje industrijskih zgrada u dakle umjetničke kolonije Možda postoji velik broj praznih zgrada e, koje se ne koriste više u segmentu kružnog gospodarstva. Prelazimo na drugi krug prezentacija. Molim vas da date prednost s obzirom da mora otići u odbor e, za drugi odbor, dakle kolegi Ventu iz kluba EPP. E, e mm, radi se o izvješću koje se dakle razvija u, e, u odboru za dakle za razvoj. Zato ćemo dati riječ Hajdi Purga, e, članu e, odbora za kulturu i obrazovanje. Hvala vam lijepa, ja sam bio izvestitelj e, za digitalno područje i filmske industrije Europe. Neke napomene koje smo čuli iz nacionalnih parlamenta i koje su se ticali ovog sektora i želio bih svakako ih uzeti u obzir i svakako mi je drago da sam ih ali kao izvjestitelj u Sjeni vezano uz kreativne industrije od strane kluba zastupnika EPP-a, e, svi potencijali kulturnog sektora, a isto tako i kreativnog sektora koji se nisu očeli, jer ovi sektori su zapravo potaknuti e, jednim zajedničkim nazivom, a to je kreativnost e, kao takva, a to je nova obnovljiva energija koju imamo napretek u čitavoj Europi. Kreativnost se zasniva na kulturi kao takvoj u najširem smislu. E, bogatstvo europske kulture to je zajedničko dobro koje moramo poticati i štititi. U 90. godinama prošlog stoljeća Europska unija je bila suočena sa situacijom da je bilo velik broj kreativnih industrija i samih poduzeća koje su kao takve stvorile velik broj novih ratnih mjesta. Sve ovo bilo je povezano i sa raznolikošću koje nudi Europa. Kreativni sektor zapravo je zasnovan i na informatičkim i telekomunikacijskim tehnologijama koje su jako važno i za regije i za same države te za ukupnost Europe. Moramo promovirati s tim u vezi i kreativnost naših autora a isto tako na taj način možemo podupreti i kreativnost samih poduzeća i poduzetnika. Na taj način će se uspostaviti partnerstva koja kao takva mogu na neki način povezati same članove ovog sektora. To se sve skupa mora odvijati na redovitim načinima i na način da se e, bilo koja vrsta prepreka u području mobilnosti ukine. Moramo stvoriti industriju na svim razinama, moramo dobiti i poticaje od e, evropske strane kako bi se upravo transformirala ova industrija i doprinjela samim promjenama koje očekujemo. Oporezivanje kao tema, e, isto tako i Važno je istaknuti da se neke inicijative podupru. Kako bi se one mogle podupreti, valja stvoriti potrebne fondove. Te isto tako dionici u ovom sektoru mora imati svoju katalizatorsku ulogu. Te je izuzetno važno da se prilagodi porezni sustav. Što se tiče digitalne revolucije koje je spomenuo gospodin Morgano, imamo velike nade, ali s druge strane, e, na neki način ona utječe na scenu, kulturnu scenu, e, vezano uz distribuciju, vezano uz autorska prava, to nije uobičajeno za same krajnje potrošače da su suočeni s tim pitanjima. Kako bi se potencijal kreativne industrije potaknuo, imam, moramo imati obrazovanje u području kulture i e, podignuti ovaj sektor na najvišu moguću razinu. Sektor kulture mora dobiti pristup e, svim tehnologijama koje su pod utjecajem velikih multinacionalnih kompanija e, i moramo ovu tehnologiju dobiti za povoljnije cijene. Europska unija nema mnogo to zakazati, međutim možemo se suočiti sa ovim svim izazovima u suradnji sa nacionalnim parlamentima. Znam da morate pobjeći, evo drago nam je ako možete ostati što više. Dajem riječ gospođi Hajdi Purga, članici odbora za kulturu i obrazovanje iz Estonije. Izvolite. Molim vas da uzmite mikrofon. Dobar dan, ja sam Borga, ja sam e, iz odbora za kultura u e, Estonskom parlamentu, e, članica sam reformske stranke koja spada u skupinu i klub zastupnika Aldea. Prvo bih željela dati na neki način stanje u kreativnoj industriji u Estoniji. Estonija je svjesno razvijala svoju industriju u području kreativnosti e, od 90. godina. Pokazalo se da je velik broj zaposlenika i poduzetnika u ovom posebnom području se povećao u posljednje vrijeme. I ovaj dio poduzetništva je na neki način e, rastao dok su drugi segmenti padali. Najbolje se ovo pokazuje kroz stvaranje dizajna u tradicionalnim industrijama, primjena dizajna kao što je to u računarstvu, ali isto tako i strojarstvu. Dobar kvalitativan proizvod koji je isto tako pristupačan infrastrukturi postoje svojevrsna norma. E, koriste se određeni dakle opskrbljivači u svim segmentima ljudskog života koji su emocionalno povezuju sa svojim korisnicima. Moderni kupac je vrlo samosvjestan, mnogo više nego što je to bio u ranijim fazama. Kako je Estonija čuva upravo kreativnu industriju u svom žarištu. Zasnovana je na tri stupa. S jedne strane stvaranje svijesti, s druge strane potpora e, novim poduzetnicima, a isto tako i u razvoju e, samih izvoznih proizvoda. Estonija pristupa e, ovom segmentu kroz kreativnu industriju i kroz zapravo poduzetništvo kao pojam. Utjecaj kreativne industrije na druge grane je od ključnog značaja pri tome jer se upravo međunarodna konkurentnost cijele države time zapravo diže na jednu višu razinu. U tom kontekstu, vezano uz intelektualno pravo vlasništva, autorska prava, izuzetno je značajna programatika Estonija, jedna malo poduzeće koje povezuje poljoprivredu, znanosti i e, čist okoliš proizvodni dizajn je također izuzetno važan kako bi stvorio dodatnu vrijednost ovim izvodnim proizvodima. Različiti benefiti koje stoga toga proizlaze e, se moraju spomenuti u svim razinama i to pogotovo kada je riječ o nekim regijama. Nemojmo zaboraviti i promociju lokalne kulture, te isto tako e, pozivanje turističkog sektora koji može koristiti potencijale e, prirodne baštine i kulturne baštine, a isto tako na međunarodnoj razini Black Knight Film Festival i isto tako talijanski tjedan glazbe, dobri su primjeri e, ovih događaja u Estoniji koji u svom dugom vijeku postojanja vidimo da je uključeno sve više privatnih e, poduzeća koji na neki način smanjuje pritisak na javne fondove. Ključ njihova uspjeha je da uspijevaju pratiti napredak u svom sektoru. Osim toga, ovi događaji se na neki način u glazbenom svijetu Estonije daju svoj osobit doprinos. Što se tiče izazova Estonije, na primjer, tehnološki sektor je već eh, na neki način zabilježio neke vrlo uspješne priče što se tiče razvoja kreativnosti u cijelosti, e, nije tu logika startup kompanije. To je zapravo jedan investicije koja treba stimulirati talente i koji treba na e, startup kompanijama dati jedan novi poticaj. Kreativna industrija u Estoniji ima dva cilja. S jedne strane, da se postigne situacije u kojima će poduzetnici postići svoje tržne uspjehe na tržištu na međunarodnoj razini, a kreativna industrija, a kao drugo, da se poveća udio kreativne misli u proizvodima i uslugama koje prodaju estonska poduzeća, te se na taj način stvara veća vrijednost e, po pojedinom zaposlenom. Ne smijemo zaboraviti isto tako i važnost e, obrazovanje, e, općeg obrazovanja, ali i specijalističkog obrazovanja koji nam daje mogućnost uključivanja kulture, te isto tako i volje da se potakne djeca i mlade na stvaranje i stvaralaštvo. Različiti sektori koji trebaju doći u interakciju, kao što je to zdravstvo, arhitektura, dizajn, na kraju želio bih kazati da kreativna industrija je više i kao takva ima izuzetno važan utjecaj na ukupno gospodarstvo. Vidimo da ljudi više ne gledaju samo da kupe neki proizvod, već da žele kupiti i ime, originalnost, emociju, neku priču koja stoji iza toga, koji na neki način treba zastupati njihov e, osobnu filozofiju i socijalni status. Više to nije samo zadovoljavanje primarnih potreba, to je zapravo jedan kulturni doprinos. Kroz čitav niz godina ovaj, e, država i državni e, segmenti su počeli vjerovati u sektor kreativne industrije. Javni sektor je često zanemerivao u ekonomskim krizama svoje utjecaje na kreativnu industriju. Mislim da imamo doista puno mogućnosti i prostore kada je riječ o suradnji sa privatnim sektorom, kada je riječ o sponzorstvima, marketing i obraćanje ciljnim skupinama. To su samo vrh sante leda koji valja dotaknuti. Hvala vam lijepa. And now, eh, Mr. Florin Aleksandru Prego.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 Gospođo predsjednike, dragi kolege iz Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta, zahvaljujem vam na pozivu i zahvaljujem vam što ste mi dali priliku da govorimo o institucionalnom konsensusu u okviru e, jednog e, uspješnog kulturnog projekta. Radi se o slučaju George Eneskova festivala. On je e, umro 1955. godine, on je djelovao u Austriji, u Francuskoj, u Rumunjskoj i poznavao je vrlo dobro e, e, znači sav ovaj glazbeni glazbenu djelatnost u svim tim zemljama. Ja ono što je izuzetno važno, on je bio veliki čovjek, veliki glazbenik i imao je na mene veliki utjecaj tijekom cijelog života. Rumunska je organizirala jedan e, festival koji nosi njegovo ime od 58. godine, a nakon toga se organizira svake tri, a nakon toga svake dvije godine. 2015. godine ovaj festival je trajao 22 dana i, i publika je imala priliku vidjeti 58 koncerata i prodano je više od 50 tisuća e, karata. Mm, stvoreno je također i od, imali smo e, jedan jako važan događaj koji se zove Kreativ Bukares, isto tako smo imali cijeli niz vrlo važnih e, glazbenika koji su prisustvovali ovom e, festivalu, Anne-Sophie Muter, Janine Jansen, David Garrett te isto tako poznati dirigenti kao Zubin Mehta ili Sir Simon Rattel Imali smo također Berlinski, Berlinsku filharmoniju, Izraelsku filharmoniju iz San Franciska, iz Londona i tako dalje. Imamo također i zakon koji je izglasan 2002. godine koja je govorila o organizaciji i načinu financiranja ovog festivala. Predsjednik e, također je visoki pokrovitelj ovog festivala, no financiranje dolazi iz Ministarstva kulture. Organizacija festivala je u rukama različitih ministarstava Tijekom festivala e, i tijekom više godina vidjeli smo da je festival e, rastao, a rezultati uvijek nisu bili e, najbolji. Mi smo također imali i javnu instituciju Artexim i Arquip koji su uključeni u to, također Rumunjski kulturni institut i nacionalni radio i televizija Također, grad Bukurešt je dio ekipe koja organizira ovaj festival. To je formula koja najbolje funkcionira jer svatko se brine za ono u čemu je najbolji. r se se bavi time da pronađe umjetnike, a Artexim se bavi ugovorima. Taj festival je izuzetno važan za grad Bukarešt i za sliku Rumunjske. Bukureš je mnogo e, dobio organizacijom ovog festivala. Imamo i druge glazbene događaje koje su paralelno organizirani sa festivalom George Enescu. Mi smatramo da bi taj festival trebao biti model, trebali bismo imati različite saveze na području emblematskih, simboličnih e, kulturnih projekata. Predajem riječ Elin Gundelach, potpredsjednici odbora za kulturu i medije iz Bundestagu u Njemačkoj. Pet minuta, izvolite. Štovana predsjednice, štovane kolegice i kolege, želim se zahvaliti na ovoj razmeni mišljenja Kulturna i kreativna industrija u Njemačkoj je centralno područje koji generira inovaciju, rasti i zapošljavanje. U ovom trenutku ovaj sektor prolazi kroz dalekosežne promjene po korištenju digitalnih telekomunikacija tehnologije povećao se, a u posljednjih godina je ostavio dubok trak, a i vezano uz međunarodni pravni okvir, te na području internacionalizacije i europeizacije. Ova promjena je dobra od toga da imamo nove aktere koji zapravo i najveće i najmanje poduzeće djeluju paralelno jedni s drugima. Ova promjena Stvaraju s jedne strane nove mogućnosti, ali s druge strane e, traže odgovornost gospodarstva politike i civilnog društva. Već sedme godine Savezna vlada je započela sa inicijativom Kultura i kreativa, koja je imala za zadatak dati pozitivne perspektive za budućnost. Institucionalna srž ove inicijative čini kompetencijski centar e, same savezne vlade. U središtu ovog rada je suradnja između kreativne industrije i drugih branši, e, promicanje potencijala inovacija kreativne industrije te isto tako i umreživanje. Saslušanja unutar samih branši te razgovore između aktera e, svake godine, ako je koristi razvoju same branše, kulturne i kreativne industrije, te isto tako suzbijanje internetskog piratstva, te isto tako i organizacije natječaja Kreativna Njemačka, u kojem se e, daju nagrade kreativnim inovacijskim idejama u poslovanju. Od 1. siječnja 2016. takozvani U institut je novi nositelj kompetencijskog centra, a 2016. godine godine kompetencijski centar u Berlinu započeo sa svojom djelatnošću. Sa velikom brojem raznolikog e, ponude trebaju biti impuls e, u kreativnoj i kulturnoj industriji. Težišta su znanstvene analize, transferi, impulsi kao i komunikacija u samim e, dakle, organiziranjima samih priredbi. Što se tiče osnivanja i rasta inovacije, internacionalizacija i izvoz kulture, te isto tako se osniva jedan, eh, jedan management eh, u samoj zajednici koji treba obuhvatiti i primjere iz najbolje prakse iz eh, konkretnih pilotnih projekata s obzirom da je kultura i mediji zapravo u nadležnosti samih saveznih pokrajina, svakako i same pokrajine imaju izuzetno važni utjecaj u kreativnoj i kulturnoj industriji. U svim pokrajinama projekti se potiču financijski kroz različite vrste financijskih potpora. U ovom trenutku imamo isto tako i samu infrastrukturu za poticanje ove industrije, Hamburg e, je važan primjer. Ovaj grad e, u ukupnom prihodu ove industrije spada u najjače e, dijelove tržišta i vodi na rang listi samih gradova u Njemačkoj. To je bio razlog što je u Hamburgu osnovana društvo za poticanje kreativnosti koja služi kao svojevrsno sjecište e, svim akterima koji djeluju u području kreativne industrije. Primjeri važnih e, samih e, dakle, postignuća to su baze podataka za nekretnine, za mogućnošću uvida u njih, jedan sustav potpora koji se može ustoličiti kroz crowdfunding, te isto tako programi za e, samostalne umjetnike koji pomažu u području razvoja profila, marketingu, e, prodaji, te isto tako financiranje i pravne poticaje. Isto tako, e, ponuda za studente i absolvente, svakako to je jedan čitav segment e, koji se intenzivno i koristi, te se isto tako smatra da je vrlo prilagođen. Uspoko s ograničenim sredstvima, Hamburški senat e, se odlučio da se i nadalje nastavi e, bez vremenskog ograničenja ovo društvo za poticanje kreative u Hamburgu. Ukupan prihod u Hamburgu u ovoj inicijativi je zaista jedna od svjetlih primjera kao važni izazovi svakako su poticanje e, svih onih suradnji koji su transsektorni i isto tako moramo istaknuti da potreba za kapitalom te postojeći problemi financiranja kreativne industrije postoji nadalje. S jedne strane, bankovni sektor više nema e, potrebni know-how kako bi se pratili modeli poticanja kulture i kreative, a s druge strane zbog heterogenosti kreativne industrije teško je e, na neki način obuhvatiti jedinstvene gospodarske, financijske i e, dakle kulturne mjere. Nažalost u praksi se pojedine branže branše u kulturnoj kreativnoj industriji vrlo često uzimaju obzir u e, samim programima za poticanje. Mm, isto tako nam je cilj da se mali e, pogoni, kulturni pogoni te slobodni umjetnici poboljšaju u svojem pristupu financijskim sredstvima. Hvala lijepa. Zahvaljujem na ovom e, zanimljivom završnom komentaru jer ovo pitanje pristupa financiranju i sigurno je važno pitanje za sve nas kojim se trenutno bavimo. Evo ja bih iskoristila priliku što imamo ovaj e, panel u dvije skupine, pa bih zatražila od predsjedništva i opće prve za kulturu e, da nešto dodaju ako žele e, svemu ovome što smo čuli imali, nešto što biste htjeli razjasniti. Izvolite pekne, pani e, Hvala, gospođo predsjednice. Ja bih e, želio kratko samo reagirati na ono što je gospođa Kamera izkazala u svojoj napomenu. Pitanje koje postavili da li nacionalni parlamenti, odnosno da li države koriste strukturne e, fondove u poticanju kreativne industrije. Mogu kazati da je Slovačka jedna od tih zemalja koja to čini i kroz e, integrirane regionalne programe potičemo upravo i ovaj segment. E, jedan je od takozvani centralizirani E, centralno financiranje u okviru kojeg želimo obuhvatiti velike infrastrukturne projekte, radi se o umreživanju kreativne industrije, a drugo područje je decentralizirani financiranje kojim želimo potaknuti manje projekte i koji se mogu pronaći u mikrosegmentu gospodarstva. Pokušavamo poticati i koristiti e, ovih fondova Čuli smo isto tako da kada je riječ o autorskim pravima i o zaštiti intelektualnog vlasništva, da to na neki način bude stup kako bi se koristila i gospodarski mogućnosti same kreativne industrije postojeći zakonski okvir je zapravo zasnovan na Bernskoj konvenciji i zbog toga postoji i ta konvencija koja e, na neki način štiti intelektualno vlasništvo. Sada moramo e, nastojati da u digitalnoj eri e, primijenimo upravo sve ono što je u konvenciji navedeno, a isto tako i poticati zaštitu autorskih prava. To je izazov pred kojim se nalazimo, jer monopoli koji se događaju nisu dobri za autore, to su što više prepreke za same autore, oni nemaju nikakve koristi od njih, niti u gospodarskom smislu, niti u bilo kojem drugom smislu. Upravo zakonodavstvo koje smo dobili od Europske komisije i nacrte koje smo vidjeli dobri su podloga za buduću raspravu i određivanje smjera kretanja. Naravno, zaštititi svakako intelektualno vlasništvo je od najvažnijih cilja. Hvala gospođo predsjednice. Samo nekoliko riječi vezano uz kulturnu i kreativnu industriju. Mnogo smo toga čuli danas poslje podne, bilo je to bogato poslje podne. Hvala svima koji su uzeli riječ. Nije Mislim da imamo sada ovaj okvir do 2020. koji je fiksiran i trebamo vidjeti kako će moga popuniti. Vi ste danas govorili o vrijednosti koja se dobiva za novac i to je zapravo pitanje o koje, trebamo e, razgovarati. Sada ćemo eti statistike iz Eurostata koje će biti više usredotočene na kulturne i kreativne industrije. To danas do sada nije bio slučaj. I vidjet ćemo da li ćemo u tom smislu moći sutra dobiti malo više novaca, što danas nije slučaj. A sada imamo studiju, znači imamo tu studiju e, znači e, ovom vrijednostnom lancu kreativnih e, industrija, što trebamo si postaviti pitanje što je kultura, što je inovativno, poveznica uvijek nije lagana. Christian Ilerk, on uvijek govori znači o modnoj industriji, to je najvažniji sektor u Europi, a nakon što je francuski kolega rekao neke stvari. Ne znam da li to ulazi u njegovu definiciju kulture, ali imamo znači sva ta pitanja koja se e, prepliču. Imamo. Ja neću davati e, imena u tom smislu, no mislim da moramo stvari gledati drugačije i e, stvari sagledati e, horizontalno. Što se tiče ovog prijelaza na digitalno, također moramo to vrlo pomno pratiti. Ono što je važno je isto tako ova mreža kreativnih e, hubova. Imamo stvaranje svih tih ekosustava, sve su to riječi koje su u modi no trebamo vidjeti što se događa i što funkcionira. Možemo reći da u ovom trenutku imamo cijeli niz različitih e, e, e, inicijativa, no trebamo vidjeti što funkcionira, a što ne. Ali ne radimo samo o, ni ne govorimo samo o kreativnim hubovima, nego smo postavili pitanje o kreativnosti, kako se zapravo uči kreativnost. Znači imate znači, to funkcioniranje gdje je uvijek uključena lijeva i desna strana mozga, to nije uvijek lagano i trebamo vidjeti kako to možemo upisati u ono što nudimo e, od prvih dana u obrazovnom sustavu. Postavlja se pitanje e, kako možemo pronaći način, znači u ovom obrazovnom svijetu, da učinimo to da djeca budu kreativnija. Mislim da moja generacija nije bila usmjerena u to da bude kreativna. U, za neke je to bilo u redu, a za neke nije bilo e, dobro, jer taj dio kreativnosti nije bio za dio školskog programa. Stvari su se malo promijenile, no moramo pronaći novi način kako bi e, mladi si dopustili da budu kreativni. Evo, to je ono što moramo imati zajedno, znači inovaciju, kulturu i obrazovanje isprepleteni. Također smo govorili o crowdfundingu. Trebamo vidjeti kako možemo financirati kulturu i inovacije na različiti način. Kad Imali smo prije nekoliko mjeseci kulturni forum i trebamo reći da ne možemo biti u sustavu gdje ćemo uvijek tražiti sve više i više novaca. U ovom trenutku živimo u svijetu gdje je količina novca ograničena. Postavljamo si pitanje kako koristiti novac na drugačiji način. Imamo e, mlade koji imaju kulturu i dijeljenja i razmjene. I svijet više nije isti kakav je bio kad sam ja imala 20 godina. Zbog toga moramo misliti na kreativni način o potrebama mladih. Kad gledam neke, kad vidimo što oni gledaju na YouTube-u, to su potpuno različiti sadržaj. Oni imaju različite interese od naših. Zbog toga je važno da mladi budu uključeni u sve ovo djelovanje i akcije više nego prije. Jedan od problema s kojim se suočavamo u Europi je da mlade ne uključujemo i da zajedno zapravo ne stvaramo. Oni su negdje drugdje, a mi živimo svi u zajedničkom svijetu gdje zajednički radimo. Moramo podržati e, ove mlade poduzetnike. Poduzetnike je još jedna od tih e, novih riječi u modi. Ali u svakom slučaju moramo napraviti tu poduze, poveznicu između poduzetništva i kreativnosti. I na kraju mi smo e, počeli raditi na Europskoj e, godini baštine 2018. godine i svi, e, posebno gospođa Kosta i drugi, nam pomažu da uspijemo e, ostvariti tu godinu i da ona bude uspjeh. Naravno, nije samo to pitanje novca, potreba nam je novac, ali trebamo biti inovativni i pokazati kako zajedno možemo na najbolji način e, objasniti znači kulturu Europe građanima. Moramo pronaći nove načine komuniciranja, uključiti mlade. Neki e, dan sam bila pred tisuća izviđača. Kako uključiti sve te osobe i uključiti u E, kulturu. Oni i mi ne gledamo e, kulturu na isti način. Moramo te dvije stvari e, uzeti zajedno. Vi ste u tom smislu svi dobro došli, potrebne su nam e, ideje, to je godina 2018. godine, potrebne su nam ideje kako učiniti kulturu vidljiviju u svijetu i u Europi. Martina, e, uvijek si kreativna pa nam otvaraš ova kreativna pitanja. Mali primjer. Danas smo dali tri nagrade trima mladima koji su dobili nagradu e, Karlo Veliki za mlade. I jedna od tih tri osoba predstavlja skupinu mladih koji su e, izradili video igricu o Karlu Velikom. E, s obzirom da su sad svi kreativni, pa možemo otvoreno govoriti zašto ne bismo za vrijeme Europske godine, ali i prije E, raspisali natječaj za aplikacije koje izrađuju mladi vezano uz Europu. Evo to je čisto jedan primjer. Činilo mi se jako zanimljivim da su oni među sobom, među mladima, najmlađima, e, izmislili baš takvu igricu koja se onda može i na tržištu, ali evo, zanimljivo pitanje, možda sam se malo i pošalila, ali evo, e, zaista se slažem s vama kad kažete da je teško naći zajednički jezik, treba i njima dati riječ, imali smo izvješće o tome kako e, gospodin Dragić će nam govoriti o tome, dakle, e, Europa, škola, europska škola, dakle, kolega Dragić ima posebno iskustvo zato što je i Rom po e, pripadnosti, pa dakle će nam i svoju osobnu perspektivu moći prenijeti govoreći o Europi iz specifičnog gledišta. Pa evo, ako se sad slažete sa mnom, prešla bih na sljedeći panel, inače nećemo imati dovoljno vremena. I tu će se dakle govoriti o podržavanju uključivanja građana u kulturu i tu je dakle ova provokacija baš dobro došla. Prezentaciju je održala gospođa Marija Kristina Damilano iz Europskog centra za upravljanje organizacije u kulturi E, kolega Diakonu kojega smo prije spomenuli kao izvjestitelja za Europsku godinu kulturne baštine. On bi dakle trebao govoriti prije jer e, ima problem sa satnicom, pa evo ako je moguće da on nešto kaže prije stručnjaka, odnosno stručnjakinja. mogu dati prvo riječ e, stručnjaku. Evo, izvolite. Dobra večer e, predsjednice, dobro večer svima. Govorit ću na talijanskom jeziku kako bih bila sigurna da e, ću ispoštovati vrijeme za izlaganje. Pripremila sam neke diapozitive kojima sam koristila engleski, pa ću koristiti englesku terminologiju kad budem govorila o audience development, audience engagement E, znate da je teško koristiti određene termine e, ponekad je to komplicirano, pa je dobro koristiti e, englesku terminologiju. Kada govorimo o engagementu, dakle o uključivanju građana u kulturu, bitno je da si postavimo prije svega jedno pitanje. Zašto to činimo? Ispričavam se da vidimo radi li radi u redu. Dakle, zašto o tome govorimo? Zato što nam podaci ukazuju na to da u biti u Europi ima malo ljudi koji sudjeluju u kulturnim djelatnostima. E, dakle, treba krenuti od pretpostavke da e, demokratizacija kulture koja je provedena proteklih 50 godina nije došla do svojih ciljeva podrška pristupu i sudjelovanju i dalje je prioritet e, europskih politika i naravno da je audience engagement i development e, su i dalje e, dva stupa za promidžbu kulturnih vrijednosti i aktivnog građanstva. Što želimo reći pod audience engagement? To je termin koji prije svega daje prednost uključivanju, ali uključuje procese aktivnosti i ponašanja. To je nešto što se prije svega odnosi na sferu audience development. Dakle, zbog toga želim krenuti od definicije audience development, kako je ona predana u okviru kreativne Europe. Taj audience development je strateški proces, dinamički, interaktivni proces koji služi e, tome da kultura postane dostupna. E, time se dakle promiče sudjelovanje građana i zajednice. Kako se to radi? Prije svega, dakle na tri načina. Radi se na proširenju, kvantitativnom proširenju tradicionalnih e, publik, tradicionalne publike ili na jačanju veza između tih tradicionalnih publika na, ne, na vertikalni način ili na treći način diverzifikacijom publike. Dakle, na način da se pokuša doći do publike koja nije tradicionalna publika. E, zašto sam se koncentrirala na te definicije? U ovom trenutku sudjelujem u radnoj skupini koja provodi studiju koju je naručila DG, odnosno opća uprava za kulturu i obrazovanje, e, koja ima baš i takav naslov Study on Audience Development, How to Place Audiences at the Center of Cultural Organizations. Dakle, ta studija e, služi upravo tome da se shvati kako institucije u kulturi mogu staviti publiku u središte. E, radi se o bibliografskom istraživanju, ali isto tako istraživanju na terenu. E, imali smo studije slučaja, dakle pokrenuli smo e, e, studiju u cijeloj Europi jer smo htjeli dakle da različite institucije, različiti projekti se bave upravo time ovdje Ovdje vidite kartu, dakle 30 studija slučaja iz 17 država, e, iz gotovo cijele Europe. Radimo, trenutno radimo na analizi ovih slučajeva i dobit ćemo rezultate krajem godine, ali ono što umeđu vremenu vam mogu reći jest da smo prepoznali određene tendencije e, i iz bibliografskih istraživanja i iz e, istraživanja studija slučaja. Dakle, došlo je do promjene u, dakle, sa pristupa kulturi prelazimo na audience development, to je ta promjena terminologije i to se čini svjesno. Audience development u nekim slučajevima e, se povezuje sa aktivnostima koje su više vezane uz socijalnu koheziju, dakle radi se više o društvenom učinku tih kulturnih aktivnosti, e, s čime što uključuje organizacijski i mm, organizacijski, dakle mm, e, preokret. Ali dakle svemu tome je isto tako bitan učinak digitalne ere. Vidjet ćete e, što se dogodilo krajem godine kad budemo dobili rezultate i zaključit ću ovdje e, sa ovim primjedbama. Dakle, Ustanove u kulturi ne mogu same raditi na ovim temama ako paralelno s tim ne postoji određena e, nastojanja u vidu obrazovnih politika koja će stimulirati pristup kulturi. Ne možemo e, tražiti od muzeja, biblioteka e, i tako dalje da nadoknade obrazovni deficit koji smo danas spomenuli. Drugi aspekt jest da ustanove u kulturi često gube svoje pripadnike nakon adolescencije, dakle nakon e, škole. Bitno je nastaviti raditi na odraslima u neformalnim kontekstima. E, isto tako ću zaključno reći da sve to nema smisla, ja to kažem kao sržavač, a ne kao političar, ako kulturu ne smatramo jednim od stupova održivosti, ne samo gospodarske održivosti, ekološke, socijalne održivosti, dakle moramo govoriti o kulturnoj održivosti. Zahvaljujem. E, hvala vam, jako zanimljiva e, sinteza. E, ovo vaše istraživanje je zanimljivo i čim bude dostupno u potpunosti, evo to kažem gospođi Rajkers, bilo bi dobro da nam ga dostavite pa da mi to možemo pročitati ovaj razvoj o engagement i development e, bitan je jer je bitno biti aktivni, proaktivni a ne samo ono što smo radili u prošlosti. U ovom trenutku dajem riječ gospodinu Diakonu, izvjestitelju e, na izvješću prema integriranom pristupu kulturnoj baštini u Europi. E, govorit ćete nam o kulturnoj baštini 2000, e, godini kulturnoj baštini 2018. Izvolite. E, dakle, radi se o jednom od četiri potpredsjednika odbora za kulturu i predsjednika kluba ALDE. Lipo de prezentare a Vidinente je esencijalno. Želio bih e, na, upravo napraviti e, poveznicu s onim što smo upravo čuli u okviru ove prezentacije, prethodne prezentacije. Znači, ono što povezuje dvoje ljudi je kultura. Zbog toga su ljudi superiorni. I ne možemo E, to razdijeliti. Nije e, dovoljno samo imati gospodarsku e, učinkovitost, nego također i moramo razvijeti kulturu. I to zapravo dovodi do karakteristika koji znači superiornost ljudskih bića. Imali smo izvješće kojima se, smo se bavili ovih dana, to ćemo upravo vrlo brzo zgotoviti za jedno dva ili tri tjedna i mi se bavimo u okviru hitne procedure ovim izvješćem jer se radi o zakonodavnoj proceduri, zakonodavnom postupku, a tema nas se tiče svih. Ovdje imamo e, veliku sreću jer e, naši gosti ovdje su uistinu ljudi koji nam omogućavaju da se ovo izvješće u budućnosti transponira u realnost. Radi se o izvještaju vezano uz godinu kulturnog nasljeđa kulturne baštine. Do sada mi smo se osnivali na doprinosima e, država članica i nacionalnih parlamenta. Ovaj tekst ima glavni, jedan glavni cilj. Radi se o načinu na koji naša kultura i naša povijest mogu prelaziti granice. Imamo zajedničku povijest. I to je rezultat koji želimo postići kroz ovu godinu baštinu. Želimo istaknuti prije svega činjenicu da živimo zajedno, da imamo zajedničku povijest i da nam kulturna baština e, je zajednička i pripada svima. Radi se o pokušaju da se bavimo temom e, koje je aktualno u različitim europskim prostorima. Nacionalizam u ovom trenutku je nešto što nam ne treba. To se osjeća u svim državama članicama i moramo biti svjesni toga. 2017. godina će biti godina E, pripremna godina za 2018. godinu e, što se tiče znači ovog financijskog proračunskog aspekta također a e, odnos sa nacionalnim parlamentima je ključna jer nam je potrebna vaša podrška svi ste nam vi potrebni. Ta godina će biti uspješna samo ako e, civilno društvo te e, lokalne vlasti, te Evropske e, parlamenti, nacionalni parlamenti učine napor kako bi tijekom cijelog, cijele jedne godine predstavi ono što nas ujedinjuje u okviru zajedničke kulturne baštine. Ovaj izvještaj će vjerojatno biti predmet glasovanja u prosincu i do tada ćemo imati e, znači razgovore sa nacionalnim parlamentima. Također želim postaviti, e, pozdraviti i rumunske e, prijatelje, oni su predsjednici dva doma u rumunskom parlamentu. Želim ih znači ovom prilikom predstavite. Drago mi da vidim i druge kolege. Nadam se da ćemo biti uspješni u ovim razmjenama. Želio sam vam ovo sve reći zato što e, bih želio da znate da će 2018. godina biti godina kulturnog nasljeđa. A svaka država članica će moći predstavljati e, ono što ju najbolje oslikava. Ja želim to definirati kao demokratizaciju kulture. Mm, nema neke kulture koja je bolja ili veća od neke druge kulture. Europa mora surađivati na aktivan način i nadam se da će to biti za sve veliki zajednički uspjeh. Zanimljivo. Hvala vam. E, vidite, dakle, samo sam htjela informirati o tome da e, 2017. godina trebala biti godina za pripremu i za uključivanje država članica. Mislimo da je bitno, dakle, ne samo imati jedno mjesto gdje se upravlja stvarima, već da je to bitno nam učiniti i na nacionalnoj razini, da kako bismo uključili, dakle, udruge, lokalnu razinu, teritorij, lokalni teritorij. I to je bitno da svi shvatimo ali isto tako je jako bitno da e, postoji europska dimenzija baštine. Ne samo da svaka država radi zasebno za sebe, već mora postoji, postojati e, dimenzija, da tako kažem. E, komisija je to već rekla u više navrata. Mi smo isto tako u okviru odbora za proračun pa i odbora za kulturu dobili je zahtjev da budu za određena sredstva e, za to, ne uzimajući resurse iz e, programa koji su već predimenzionirani kao kreativna Europa. Dakle, moraju postati sredstva, zasebna sredstva za to. Nadam se da se i vijeće šalje, slaže s tim. Zato to, e, evo, nadam se da će nam i predsjedništvo to potvrditi. nacionalni pritisak u tom smislu bio bi ogroman. Ja bih sada predala riječ Draganu Matiću koji će održati svoju prezentaciju. On je dakle predsjednik eh, odbora za kulturu iz Slovenije u Slovenskog parlamenta. Drage kolegice i kolegi. Poštovana gospođo predsjednice, poštovane kolegice i kolega, Slovenci su tradicionalno kulturno orijentirani, usmjereni na ovoj vidu možete vidjeti da je Slovenija živjela pod administrativnim i državnim unijama. s tome, one su uvijek eh, bili zajednički potaknuti identitetom jezične jedinstvenosti. Nacionalni identitet eh, koji se zasniva na kulturnim vrijednostima je zamijenio ulogu klasične eh, nacije države. Slovenci su potaknuti kulturom i kulturnim profesionalnošću. E, to je svjedočanstvo i tome da smo imali na novčanicama, bivšim novčanicama prije eura, nije bilo političara, nije bilo generala, već su to isključivo bili umjetnici, e, slikari, dakle pisci, umjetnici, glazbenici. A isto tako valja naglasiti da je France Prešern eh, je eh, dan koji se obilježava u Sloveniji, a isto tako se na tom danu eh, zapravo događaju kulturne manifestacije. To je 8. veljače i Moramo kazati da sve tri institucije, glavne institucije su uključene u obilježavanju Prešernovog rođendana 3. prosinca. Različite aspekti kulture mogu se prepoznati posuda. Imamo više od 4900 različitih amaterskih kulturnih e, udruženja sa preko 100.000 e, stanovnika. 3,6% svih naših e, zaposlenika je zaposleno u kulturnom sektoru. Slovenija ima zapravo vodeća je po broju naslova, novih naslova e, po glavi stanovnika koji se izdaju svake godine. Što se tiče e, prosječnih e, korisnika biblioteka, to je 20 puta godišnje, 12 knjiga se posuđuje po glavi stanovnika svake godine i to zapravo Sloveniju svrstava na sam vrh Europe. Slovenija nije E, jednostavno pitanje da li je e, kako na neki način uključiti građane. Moramo prije toga e, provesti ovu promicanje u svim ostalim segmentima, kao što je to u organizacijskom smislu, proizvodnom smislu, te isto tako i u kreativnosti. Moramo usuvremeniti našu kulturnu politiku koja nije kroz ove nove izazove možda u cijelosti pripremljena za nov način korištenja ovih proizvoda te je jako važno da se u polju kulture e, sve više uključe i e, uloga samih nevladinih organizacija koji igraju strahovito važnu ulogu na ovom mikrosegmentu. A isto tako moramo kazati da su nevladine organizacije puno demokratičnije i zbog ove e, dvostruke usmjerenosti kulturnog faktora daleko lakše okuplja grupacije oko ideje e, same kulture. Ključ je zapravo promovirati građanima kulturu e, i to u specifičnim granama. E, Europska unija u tom pogledu je daleko na neki način glasnija i koordiniranija. E, dobar primjer je slovenski prijedlog kako bi se e, kroz dvije inicijative uključile i mladi u kulturu i u kulturu mobilnosti mladih prije no što e, pređemo u bilo koju kulturnu instituciju, to je e, svakako e, prijedlog da će svaki 18-godišnjak dobiti Interrail tiket kojim će moći putovati kroz europske države. Vjerujemo da će upravo taj prijedlog e, morati biti upotpunjen i to upravo da svaki 18-godišnjak koji napuni 18. godinu e, isto tako mora vidjeti isto tako i kulturne znamenitosti u Europskoj uniji, te bi to trebalo proširiti i na kulturne institucije, te bi ulaz za njih trebao biti besplatan. To bi bio izuzetno važan aspekt koji bi nam omogućio da svakako našu svijest o kulturi proširimo. Također valja napomenuti da zajedničke ciljeve na taj način možemo daleko lakše postići. Ako mladi kada su mladi još uvijek imaju otvorenost e, prema svim inicijativama i svakako bismo trebali e, sve mjere poduzeti kako bismo upravo mlade uključili u sve naše programe. Zahvaljujem u ovom trenutku. Dakle, dat riječ Flavi Pikolina Vdeli, predsjednici odbora za kulturu iz eh, Gornjeg doma parlamenta Italije. Dobro vam večer predsjednici, kolegama iz nacionalnih parlamenta i svim eh, koji su danas ovdje prisutni. Danas smo ovdje kako bismo govorili o strategijama eh, vezanim uz kreativnost i uz kulturu. Sa velikim sam interesom sam saslušala kolege. Svi smo, vjerujem, svjesni kako je promocija tih sektora bitna za stimuliranje poduzetničkih sustava sa pozitivnim učinkom na sve naše teritorije. Uvjereni smo da su kultura i budućnost nedjeljivi binom. Zbog toga želim zahvaliti čestitati e, članovima odbora za kulturu Europskog parlamenta i gospođi Kosta koji su se potrudili da se kulturna baština uključi u Europu 2020. to mi se čini nešto što priznaje e, važnost ove teme. Isto tako je bitno da ste dali prijedlog da 2018. postane Europska godina kulturne baštine. To je korisno i bitno, e, nešto što u mi, svi mi možemo investirati. U posljednje dvije godine u Italiji došlo je do važnih inicijativa za promicanje kulture, pa i zbog ogromne kulturne baštine koja se u njoj nalazi. Općenito govoreći, Ministarstvo kulture primijetilo je da je dakle došlo do povećanja 37% resursa koji se koriste u tom smislu i ministarstvo radi na reorganizaciji muzealnog sustava u Italiji. Ministarstvo obrazovanja, sveučilišta i istraživanja uložilo je puno sredstava u školstvo potičući e, formaciju nastavnika, profesora kako bi se dakle spojio svijet školstva sa svijetom rada, ali i svijetom kulture i inovacije. E, treba naglasiti, dakle, u zakonu o stabilnosti za 2016. godine e, puno toga dogodilo, kao što je moj kolega već rekao. Dakle, ovaj prijedlog da e, se svim 18-godišnjacima da kartica koje mogu koristiti za kupnju knjiga i druge aktivnosti. Isto tako, dakle, postoji fond od 400 milijuna eura za borbu protiv e, siromaštva u kreativnosti, dakle koji je posvećen mladima i djeci, jer dakle e, jedino ako budemo investirali u te, u, u mlade moći ćemo dakle napredovati. U donjem domu parlamenta sada se radi na projektu promicanja e, čitanja među mladima, dakle, čime bi se pomoglo bibliotekama i knjižarama kako bi, dakle, one mogli povećati broj osoba koje, se, koje e, čitaju knjige. 2014. E, godine uveden je i art bonus, to je sustav poraznih olakšica 65% e, može se odbiti od donacija za kulturnu baštinu. E, I dakle to je veliki uspjeh, e, dakle bila uspješna inicijativa i time se spaja privatni i javni sektor za valorizaciju naše kulturne baštine. Što se pak tiše kreativnih industrija, uvjerena sam da je njihova sposobnost da šire ideje i dođu do različitih publika, da je veliki doprinos E, socijalnoj koheziji u državi. Zahvaljujući kreativnoj Europi, e, tom programu dolaze do nas i nove inicijative u audiovizualnom sektoru, želimo i vidjeti i više toga, tražimo dakle da Europska komisija podrži ovaj zahtjev refinanciranja koji smo već izdali. E, isto tako, bilo nam je jako drago vidjeti skupim prije 2018. 2020. godine gdje se dakle ograničavaju e, intervencije zapravo na te dvije godine e, ali je ipak prepoznata kultura u tom vremenskom okviru kao jedan od prioriteta. Zato sad u Donjem domu raspravljamo o predlogu zakona e, koja bi podržala kreativnu industriju samog stvaranja, dakle podržavajući startup inicijative na temelju dekreta Krešita 2.0, dakle rast 2.0, gdje bi se stvorila nova ad hoc disciplina kako bismo odgovorili na zahtjeve eh, vezano uz ono što čine nacionalni parlamenti kako bi podržali ovaj sektor. Ima oko šest tisuća talijanskih start-up poduzeća prema, podacima Ministarstva poduzetništva eh, i E, broj osoba koje tu rade porastao je za 50% u prošlim dvije godine. E, što se tiče učinka tehnološke inovacije na, druge sektore, mislimo da digitalni napredak može pridonijeti korištenju kulturne baštine, pristupu kulturnim dobrima, šireći znanje koje mora biti u temelj globalne ekonomije. Dakle, mi sad radimo na digitalizaciji naše kulturne baštine, e, baš u okviru ovih strategija Nedavno smo u Senatu isto tako razmotrili prijedlog e, direktive parlamenta i vijeća e, u korištenju audiovizualnih e, instrumenata koji bi dakle bili aktivni u okviru platformi za širenje E, videa e, zaštitu najmlađih dakle i adolescenata a i u ovih posljednjih nekoliko sati dobili smo nacrt e, zakona isto tako koji moramo raspraviti u donjem domu vezano uz film i to je isto tako ključan sektor kulturne i kreativnog sektora te komisija će raspraviti i odbor će raspraviti razmotriti taj prijedlog detaljno. Zahvaljujem vam na svim tim inicijativama i svemu što ste naveli. E, sada ćemo dati riječ gospodinu Đorgiju Severinu, predsjedniku odbora za kulturu i medije iz Senata, e, e, dakle, iz Rumunjske. organizatori. Hvala, gospođo predsjednice, drage kolege, dragi organizatori. Veli Veliko mi je zadovoljstvo što vam mogu prenijeti pozdrave Senata iz Rumunjske. Zahvaljujem organizatorima na ovoj inicijativi E, te što su nam ponudili platformu za raspravu između Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta. E, sektor kulture i kreativnih industrija može u svakom slučaju dati veliki e, doprinos razvoju u Rumunjskoj i može također razvoj tih sektora stvoriti okružje tržišnog e, konkurentnosti i stvaranju radnih mjesta. Naravno, to može doprinijeti i e, razvoju na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, no postoje strukturni problemi kao kulturne infrastrukture koje nisu dovoljne ili koje su urušene. Imamo također i nedostatak e, obuke za e, aktere u tom području kulture, te također prekarnost kulturnih radnika. Također u Rumunjske manjakamo financiranje financiranja na tom području. Problematika kreativnih i kulturnih sektora je nešto o čemu se govori u različitim studijama, strategijama i programima na nacionalnim e, i europskim razinama pa također i u Rumunjskoj. Mi smatramo kako bismo mogli promicati uključenje građana u kulturni život, trebamo povećati pristup kulturnim infrastrukturama. E, moramo također povećati i E, veću potrošnju e, kultura od strane građana i posebno mladih. U tom smislu nove tehnologije igraju veliku ulogu. Stvaranje mreže i platformi na e, internetu i u online je nešto što je izuzetno važno. Gospođo predsjednice, neću više čitati ovo što su napisali moji kolege. Želim vam im ipak zahvaliti na tome, no želim govoriti o nekim sektorima koji možda nisu bili spomenuti. Često govorimo o kulturnom i kreativnom sektoru, govorimo o tome da moramo uključiti Europsku komisiju i države članice u difuziju i distribuciju kulture. Ako mislimo o tom kreativnom aspektu, onda prije svega radi se o subjektivnom elementu, bez obzira da li se slažemo s tim ili ne. Ono što je izuzetno važno je inspiracija, talent ili čak i geni kreatora. Ako uspijemo promovirati svu tu kulturu, onda moramo isto tako paziti da ne krenemo u pravcu e, kulture koja će biti industrializirana. Jer ako to učinimo, onda ćemo isključiti ovu kreativnu specifičnost. Velika dijela mm, umjetničkog, e, umjetničke povijesti čovečanstva su dio individualnog genija. Govorili smo o akulturnim Znači, govorimo o takozvanim e, e, hubovima kulture, ako mislimo na povijest, onda možemo misliti na Gurčku, Periklesa i e, tako dalje. No, prije nego što završim, želio bih reći da ovdje želimo stvoriti E, kulturu koja će biti isključena iz kulture korporacije, korporativne. Jer inače ćemo stvoriti takozvane kulturne konglomerate. Ono što je važno je da povežemo sve te različite kulture. A tehnologije, digitalne tehnologije su već uvelike utjecale na ovu kulturu. Ako ne budemo pazili, onda ćemo stvoriti zapravo mediokritetsku kulturu. Ono što je izuzetno važno je da budemo sigurni da oni koji u kulturi imaju nešto za reći da to mogu napraviti, a naravno uzimajući u obzir i geni i inspiraciju i talent. To e, moramo u svakom slučaju podržati. Hvala vam na svemu što ste rekli. To je sigurno veliki izazov. Nemamo samo problem pristupa, već i problem e, mogućnosti, valorizacije talenta. E, umjetnika i poštivanja e, specifičnosti umjetnika. To je sigurno bitno. Kultura se najbolje izražava kada je slobodna, sa osobnom inspiracijom i postoji mogućnost da, da postoji opasnost da se ovdje ne dođe do homologacije. To je isto tako važno pitanje. E, sada bih dala riječ gospodinu Jiriju Šestaku iz Senata Češke republike, potpredsjednik odbora za obrazovanje, e, kulturu i ljudska prava. Izvolite. Štovane dame i gospodo, štovana predsjednice, značenje kulturnih i kreativnih djelatnosti kada je riječ o društvu i razvoju društva Potpuno je van svake sumnje da je velika, ali želim se usredotočiti na jedno pitanje koje ovisi naravno sa komunističkom prošlošću koje su neke države prošle, a isto tako i uloge koje kultura imala u prošlosti. Naše iskustvo je da je upravo u području kulture postoja uska veza e, sa e, slobodom samih građana i mjere te slobode i sve ono što se u istočnoj Europi u 50. godinama odvijalo, te isto tako situacija u okviru koje je 50 godina bilo uvijek trzavica u ovom odnosu, a svakako će to imati i dugoročne posljedice nakon pada e, željezne zavjese. Sve to je rezultat rezultat tome što je upravo e, starije stanovništvo iz svog iskustva koje su e, prošli i svih onih ljudi koji su rođeni kasnije ne poznaju sve ono što se događalo u komunističkom režimu. Neke tradicije su nestale i neke tradicije su naprosto izumrle. Opak sve zavisi i o bijegu iz ruralnih područja prema gradovima gdje postoje daleko veće mogućnosti razvoja svog kreativnog potencijala sve ovo pak e, dovodi do situacije u kojoj neke kulturno e, izvori, neki dakle, korijeni koji su u tom području stvoreni e, nestaju. Postkomunistički fenomen koji je usko povezan sa današnjom temom je upravo taj što imamo još uvijek neka mjesta u u kojima se odnosi prema kulturi, u kojima je lokalna kultura stvarana stoljećima i koji su na neki način bili sastavni dio kulturne baštine i nasljeđa. To je stotine tisuća ljudi, milijuni ljudi. U Češkoj republici to je bilo pol milijuna e, čeških njemaca. Slično se dogodilo i u Poljskoj i u Mađarskoj i na čitavom Balkanu treba svakako vidjeti i židovsku kulturu koja je odigrala veliku ulogu nakon drugog svjetskog rata. E, uslijed svih ovih situacija vidjeli smo da su gradovi na neki način nestajali, ova iznenadi nestanak e, kulturnog nasljeđa e, dogodila se u čitavom nizu područja a nastavak e, toga možemo pratiti i danas. Ljudi su se selili iz e, tih manjih područja, iz različitih e, tradicija u neka područja sa različitim običajima i tradicijama, vrlo često bez ikakvog povezivanja sa lokalnom kulturom sva ova mjesta u kojima se to događalo su na neki način stanovništvo je nezainteresirano za e, kulturna događanja. To je sasvim očigledno kada je riječ e, o javnim prostorima, kako se ovi javne površine raspadaju, kako neka groblja naprosto e, su neodržavana i isto tako moramo vidjeti situaciju svega onoga što se događa s tim nasljeđem, što E, se može oživjeti, e, ne smijemo izgubiti svijest e, svih onih rana koji su se dogodile u prošlosti i ovo zapravo gubitak korijena je nešto što stvara bezvremene zone. Svakako države koje nisu prošle ovo iskustvo neće razumjeti kompleksnost ovog pitanja. Ukoliko dakle sada trebamo raspravljati o tome kako i kojim mjerama i na koji način podupreti sudjelovanje građana u kreativnoj industriji, tada moramo govoriti svakako o aspektu i o temi koja je izuzetno važna i koju treba svakako e, shvatiti kao dio jedne ukupne europske kulturne politike. To je europski fenomen o, treba, kojem treba voditi računa i dijalog o tome treba promovirati. Treba dakle voditi računa o tome, mada se odnosi i na mnoga druge teritorije Dakle, radi se o temi koju treba dodatno razraditi i u vidu Europske godine kulturne baštine. Mm, mislim da je to zaista i veliki izazov. Evo, izgleda da smo zaključili panel, ali već imam dva zahtjeva za e, riječ ako netko još želi govoriti, neka mi kaže. Ja ću sada dati riječ Ani Wilstrom na dvije minute. Ona je predstavnica Švedskog parlamenta i kluba SND. Hvala vam lijepa. Želim se na prvom mjestu zahvaliti na govornicima na ovim izuzetno interesantnim prezentacijama i doprinosima. Imam možda vrlo specifično pitanja, a vezano je s digitalizaciju same kulturne baštine. Prije svega sam željela postaviti pitanje da li na razini Europske unije ili da li na nekoj drugoj razini postoje standardi digitalnih okvira, odnosno struktura, kada je riječ o digitalizaciji kulturne baštine time podrazumijevam zapravo onaj okvir koji bi bio potreban za digitalizaciju koji će na neki način omogućiti da se kulturna baština učini pristupačnijom, da se može razmjenjivati i da se može ponovno koristiti. Bilo za znanost, bilo za e, dakle, široke slojeve e, zainteresiranih. E, ukoliko takav okvir pak nemamo, onda to se skupa može dovesti do situacije da se sama dijela koja nisu digitalizirana na ispravan način, da bi na neki način ovi podaci bili zatvoreni prema javnosti i da ih na neki način ne bi omogućili nikakav pristup ovim dijelima. Moramo svakako imati interoperabilnost, a isto tako me zanima da li s tim u vezi postoje bilo kakve aktivnosti. Zahvaljujem. Na kraju ćemo pokušati dati odgovor. To dakle ćemo se zapisati. Sada Suzana Bandisova iz Češke republike kluba ALDE. Izvolite. Dobri večer, Važena pani predsjedkinja, predsjedajci. Dobro večer, štovana gospođo predsjednice, štovane dame i gospode. Dozvolite mi da evo, i osobno zahvalim predsjednici na pozivu i e, na ovo događanje, ali isto tako gospođi Pisašovoj, predstavnici Senata Češke republike zahvaliti što je u našem izaslanstvu i na ovom našem susretu. Želio bih e, uputiti dva promišljanja o ovom cijenjenom skupu. Na prvom mjestu želio bih istaknuti, možda nije povezano izravno sa temom, to mi je žao, međutim evo smatram da je to jako važno da se mora spomenuti situacija e, djece migranata, E, koji su u Francuskoj e, koji se nalazi bez pratnje. Zaista imamo velik broj takve djece i svakako bismo trebali poduprijeti e, ovu djecu kako ne bi na bilo koji način bili odvojeni od svojih roditelja. Riječ je o velikoj opasnosti da ih se iskoristi E, na bilo koji način i oprostite što na ovom mjestu spominjem ovu tematiku, a riječ je dakle o e, maloljetnicima bez pratnje. Sada moje drugo promišljanje koje se tiče same teme o kojoj je danas riječ i koju zapravo je gospođa Kosta spomenula. Znamo da je kultura koja spaja narode i koja prekoračuje granice jest ono što se može ponuditi. U Češkoj republici imamo izuzetne kompozitore, Smetana, Dvoržak, samo da neke spomenem, Njihovu glazbu možemo čuti u čitavoj Europi. Kao dijete imala sam mogućnost da i na Euroviziji uživo pratim sve ono što se iz Europe može dobiti. Dakle, u Euroviziji smo dobili i najbolje koncerte i najbolje nastupe e, svih koji djeluju u polju kulture. To nam je bilo jako važno jer na taj način smo e, uspjeli stvoriti zajedništvo u Europi. Svi smo ravnopravni. Svi želimo ljubav, sreću i zadovoljstvo. Mislim da ako imamo novac za orože, tada bismo trebali pronaći i sredstva za ove velike međunarodne projekte i koncerte. To bi bio doista lijep doprinos eh, godini europske kulture i nadam se da će ova ideja da će ova ideja biti inspirativna i za jedan zajednički koncert e, u našem okviru. Hvala vam lijepa i sve najbolje u budućnosti. Lijepa poruka. Umjesto da dajemo novac za oružje, dajemo ga za kulturu. Evo sada kolegica je potpredsjednica Sojdrova iz e, kluba EPP za Slovačku. Da, možda nije slučajnost što imamo tri predstavnike Češke republike, jedan za drugim. Drago mi je što su se kolege iz Senata i parlamenta nazočni iz Češke republike. Kultura je doista nešto što nas sve zajedno povezuje, ali nas povezuje isto tako i činjenica što svaka država članica u Europskom parlamentu mora se boriti i za financijska sredstva. To je nešto što nam je svima zajedničko. To je svakako ta borba, naša borba za potporu kulturne baštine, ali i borba za nova financijska sredstva, za nove projekte. Već godinama se brinemo također o nagradi Lux, film nagradu Europskog parlamenta, a s kojim glavna nagrada europskih filmova i koju se želi potaknuti europska filmska industrija. Nada je da ćemo s tim u vezi surađivati i sa nacionalnim parlamentima, prije svega kad je riječ o potpori evropskih filmova. Godina kulture i nasljeđa Europe, to je tema oko koje ćemo zajednički surađivati. Prijedlog eh, jednog eh, koncerna, koncerta, to je zaista dobar prijedlog eh, i to je možda upravo jedan takav konkretan projekt. Hvala i na pitanju digitalizacije kulturne baštine. To je nešto što bismo svakako i mi u Češkoj republici imali kao jednu od glavnih tema, a sama digitalizacija mora ići uporedo sa kakvoćom same kulturne baštine. Što se tiče nepraćenih eh, maloljetnika, migranata, kolegica je spomenula ovu temu u izbjegličkom eh, kampu u Kaleu, i Julie Ford iz e, Ujedinje kraljevine. Mi smo članice intergrup skupine, međuskupine koja se bavi upravo intenzivno sa potporom e, djece, a isto tako i siročadi. Svjesni smo ovih problema i hvala vam na ove razmjene informacije. Drago mi je što ćemo i u budućnosti moći surađivati sa nacionalnim parlamentima. Dobro je što ste spomenuli tu temu koja nam je svima bliska. Mm, svi smo dakle predani tome da riješimo ovo pitanje mladih bez pratnje. E, postoji i skupina koja se bavi pitanjem maloljetnika bez e, pratnje i e, to je transversalno pitanje kolege se bave tim pitanjem, pokušavaju ga um, predstaviti u svim odborima, žele dakle da te tema bude prisutna, u svim odborima kako bi svi bili svjesni važnosti tog istog pitanja. E, gospodin Bloš isto tako treba zatraži riječ. E, Hvala što ste mi ponovno dali riječ. Nisam mislio ponovo uzimati riječ, no e, kolegica, češka kolegica i njezina intervencija me vrlo zaintrigirala. On, govorili ste o predstavnici Intergrupi. Ne znam zašto Francuska može biti posebno e, dovedena u pitanje što se tiče ove politike, e, što se tiče maloljetnih migranata bez pratnje. Zadnjih godina mi smo u svakom slučaju e, povećali u velikoj mjeri proračunska sredstva što se tiče pomoći, socijalne pomoći djeci kako bi riješili ove rizike maloljetnika bez pratnje Radi se o posebnoj situaciji koja e, francuska vlada želi riješiti na najbolji mogući način i zbog toga sam uzeo riječ i nisam shvatio zašto Francuska može biti dovedena posebno u pitanje u Europskoj uniji što se tiče njezine politike e, kad govorimo o maloljetnicima bez pratnje. Ako mi dopustite, ovo je pitanje maloljetnika, je pitanje koje se odnosi na mnoge države, na tisuće maloljetnika. Mislim da nitko od nas e, nije bezgrešan. To je pitanje koje je bitno iz mnogih razloga. Ja to kažem za Italiju u kojoj Eh, je trenutno 150 tisuća izbjeglica, eh, taj problem postoji, ali je talijanska solidarnost, ako mi dopustite ovaj eh, mali šovinizam, dakle mislim da je solidarnost malo mm, mm, Mm, nešto što nije baš mainstream u ovom trenutku u Europi. E, mm, u Europi i u mnogim državama postoje problemi i to je dakle, znate da je vruće pitanje, sigurna sam da ste svi toga svjesni, e, nije to specifična optužba prema Francuskoj, već priznanje činjenice, dakle e, da postoje ti problemi u različitim državama. Hvala željela sam reagirati. Nisam se tu htjela e, optužiti Francusku da čini nešto e, nekorektno. Nasuprot tome, mi u Europskoj uniji moramo svi pomoći u tome da najbolji način e, zbrinjavamo maloljetnike bez pratnje. Evo, to je sve. Hvala c'est Da, nisam vama odgovarao, nego parlamentarnoj predstavnici koja je predstavljala Češki parlament, a ne vas. Znači nisam razumio Češku predstavnicu. Možda je bolje da sad ne otvaramo raspravu o tome, bit će još prilika da o tome govorimo, ali ako vam ne smeta, ja bih vam odgovorila s nečim što smo učinili kao Europski parlament i na to sam jako ponosna jer je inicijativa krenula baš od odbora za kulturu i obrazovanje. Odobrili smo dvije važne rezolucije e, u kojima se govori o maloljetnicima među izbjeglicama. Prva jest e, proizašla iz podatka sljedećeg podatka. Samo 2% humanitarne pomoći, govorimo o izbjeglicama iz, izvan Europe, Dakle, samo 2% ide ka pristupu obrazovanju tih izbjeglica, tih maloljetnika. Dakle, imamo puno takve djece koje se nalaze u strašnim uvjetima. E, milijuni njih e, pak su i u najsiromašnijim državama to definitivno nije nešto što nam ide na čast. To kažem kao e, europljanin, dakle ne samo kao talijanka. Zajedno sa odborom e, DEVE smo dobili 53 milijuna eura više, dakle udvostručili smo na temelju te kampanje e, Eduka i te fondove, dakle došli smo na 4%, što je i dalje malo, ali E, mi kao Europa smo dakle prvi donator, e, dali smo ove resurse, to nije dovoljno, ali htjeli smo dati jedan signal e, kako bismo spriječili i ono što zovemo radikalizacijom, konfliktom i tako dalje. Dakle, to je tema obrazovanja. A druga tema koju smo promovirali i već su, dakle, zatražili nas parlamenta, bilo bi mi drago da vi kao predstavnici nacionalnih parlamenta podržite to na nacionalnoj razini. Radi se o obrazovnim koridorima e, jer e, veliki je rizik ovdje lost generation, dakle izgubljene generacije zbog tih teškoća. Mnoga sveučilišta e, u Europi već su odgovorila. Imamo prvi odgovor, dakle i Unimed, dakle sveučilište sredozemlja. Jedan od njih, dakle, e, želimo da se učilišta prihvate osobe koje više ne mogu studirati u svojoj državi. E, mnoge konferencije rektora na nacionalnoj razini i humanitarne udruge e, podržali su nas u tome i mislimo da je to moguće. Potrebno je dati te signale novim generacijama sredozemlja Balkana koje bi na Europi mogli, na Europu mogli gledati kao na tvrđavu koja se zatvara i e, ponosni smo na tu inicijativu. Evo, nećemo mi suditi o pojedinačnim situacijama, ali sigurno smo zabrinuti u vezi sa činjenicom, kao što je rekao UNICEF i druge međunarodne institucije, Dakle, zabrinuti smo što maloljetnici nisu zaštićeni, što se ne poštuju, e, ne poštuju se međunarodne konvencije koje smo i mi potpisali. Julie Ward je zatražila riječ, a nakon toga ćemo i krenuti prema zaključku. Zahvaljujem. Maybe just to come in on this issue of unaccompanied minors. Samo što se tiče ovog e, pitanja maloljetnika i govorit ćemo posebno o ovom e, pitanju Kalea i Dankerka. Ja sam tamo bila tri puta. Kultura i mora odigrati važnu ulogu što se tiče e, odnosa s ljudima koji imaju manje sreće nego što mi to imamo. Radi se o nesretnim izbjeglicama koji dolaze na takva mjesta na kraju vrlo dugog puta. I moram reći da sam ponosna na posao koji ovdje e, obavljamo, ali kao britanska zastupnica ja nisam ponosna na svoju zemlju. Vlade ne dijele na e, jednaki način terete. Budući da sam ja posjetila Kalej Dunkirk, e, ono što me pogodilo najviše koliko ima e, nevladinih organizacija, dobrovoljnih radnika, e, učitelja, profesora i tako dalje koji različite teme podučavaju, ne samo engleski, oni podučavaju matematiku, znanost, geografiju, umjetnost i tako dalje. Imamo ljude koji jednostavno se uključuju tamo gdje vlada je e, zakazala, gdje su vlade zakazale. Oni komuniciraju s tim mladim ljudima, pokušavaju im nuditi platformu gdje će oni ispričati svoje pričanje, gdje, e, priče gdje mogu se osjećati vrijednima. Oni vraćaju tim ljudima dostojanstvo moramo priznati da smo mi ovdje zakazali, a na naše mjesto su zapravo stupile nevladine organizacije. One su te koje uključuju i umjetnost i kulturu u svoju djelovanje, zato što su te e, temeljne humane vrijednosti nešto što moramo promicati. Da, moram reći da imamo e, krizu solidarnosti, a ne krizu e, izbjeglica. mora nam to biti jasno. To je tema koja mm, dovodi u pitanje naše stavove, stavove klubova Europe, pa je, pita, dakle, dovodi pitanje sve naše savjest. To je pitanje koje traži svoj odgovor i treba biti dovoljno mm, pošteni pa i priznati deficit koji je pokazala Europa u nekim slučajevima. Eh, čovječnost i solidarnost su dva, dvije vrijednosti koje su jako bitne ako želimo nešto smisleno prenijeti budućim generacijama. To je tema koja sve nas eh, dakle ovdje ispituje. Ne znam hoću li biti dovoljno eh, detaljna u ovom pogledu. Ima li kolega koji žele još nešto reći? Ako ne žele do, ništa dodati, Sasvim sigurno ovdje nije moguće zaključiti. E, moguće je recimo specifično odgovoriti na jedno pitanje. Prije svega želim reći sljedeće. Smatramo da kultura nije dobro samo po sebi, nije pomoćno dobro drugih potreba. Kad se govori o kulturi, govori se o njoj samo ako se govori o kulturi u vezi s ekonomijom, sa tehnologijom. Ne, kultura je dakle dobro samo po sebi. Kao što smo rekli, treba stvoriti okruženje u kojoj će se poštovati kulturna prava u okviru dakle e, temeljnih ljudskih prava e, pravo da se izrazimo slobodno, umjetnički da se izrazimo. Treba stvoriti okruženje u kojem će do toga moći doći. To je prva dužnost. Druga dužnost jest dakle da imamo demokratsko gledanje na kulturu, dakle što više proširiti mogućnost pristupanja kulturi. I slažem se s onim što smo prije rekli zajedno sa stručnjacima. Pristupiti ne znači samo gledati. Pristupiti znači, pristupiti na interaktivan način. Audience development je, e, dakle, prije bio building, ali development je e, nešto vezano uz tri dimenzije po meni. Dakle, proširenje publike, mogućnost da se razvija kultura publike. Dakle, postoji ovdje problem izobrazbe mladih. Dakle, ja sam u Italiji, u Švedskoj, u drugim državama, postoji zato evropsku mreža, vidjela sam kako djecu obrazuju vezano uz operu primjerice. Dakle, od tri godine nadalje. To je novi, e, nova publika. To nam je nova publika. E, obrazovana publika i mislim da bi trebalo biti obvezno da u školama se recimo e, uči svirati neki instrument, to je sad samo jedan primjer, da postoje sve te kompetencije, transverzalne kompetencije, kako uvijek kaže Julie, to su te kreativne kompetencije koje su nužne danas, ali i za život, za budućnost, kako bismo u, u svakom smislu se osjećali građanima i kako bismo bili proaktivni. Sviđa mi se i ono što smo čuli za audience engagement, jer je danas tema isto ta da stvorimo aktivno sudjelovanje. isto tako kao treće, kultura kao kulturna industrija, audiovizualna industrija, produktivna industrija e, i njezin odnos sa digitalnim izazovom. To je sljedeći, sljedeće poglavlje naše aktivnosti. E, tradicionalno gledano se to ograničavalo na audiovizualnu industriju, a danas, kao što smo već čuli, e, se to odnosi i na kreativne industrije. Dakle, proširili smo spektar djelovanja jer e, postoji cijeli neki e, srednji prostor usluga, recimo drugim sektorima, inovacije putem digitalnih instrumenta i tako dalje, koji dakle uključuju širi spektar i koji mogu biti i gospodarski i vektori, ali vektori socijalne inovacije i koji mogu dovesti do spillover efekata, kao što smo čuli. Prije, isto tako, postoji ovdje bitno pitanje formiranja kompetencija, to smo isto tako spomenuli, ali možda nismo dovoljno spomenuli, jer ovdje ne postoji samo problem obrazovanja u umjetnosti, već e, treba naglasiti vrijednost onih e, izvanrednih kompetencija koje postoje na ovom kontinentu, restauratori, stručnjaci za e, kulturna dobra. E, muzeji ne trebaju više biti, vi ste govorili, galerija, dakle, to ne trebaju više biti muzeji. U mojoj državi, koja je uvijek bila nekako konzervativna kad se govori o kulturnoj baštini. Sada se pak ide u suprotnom smjeru. recimo ja poznajem poznaje i određene mreže, recimo ICOM, međunarodna mreža muzeja i tako dalje. Dakle, postoje mladi menadžeri koji zaista imaju solidne kompetencije e, vezane uz kulturu, e, ali su to i kompetencije vezane uz menadžment. I to su nove kompetencije koje treba raditi. To je veliki izazov na razini obrazovanja formiranja mladih. I to može biti jako zanimljivo. Prije sam vidjela, ne znam više gdje, ali mislim da ste vi spomenuli, možda stručnjak iz Valonije. E, govori govorilo se o o upravljanju. Radi se o novim e, profesionalnim figurama koje su jako obećavajuće. Vidjela sam kako se to odvijalo i u europskim e, kulture polako su to postale prave ekipe, integrirane ekipe koje su stvorile mrežu, e, stvorile su zaista sposobnost da e, na novi način iščitavaju mogućnosti koje su prisutne u gradu, funkcije koje su prisutne u gradu, recimo iz urbanističkog gledišta. E, postoje gradovi koji su u svemu tome uspjeli reispitati svoju deindustrializaciju, recimo Liverpool, Glasgow, dakle ima puno gradova koje su iskoristili tu priliku i danas nastavljaju izrađivati projekte u tom smjeru. To je isto jedna tema koju smo spomenuli. Strukturni fondovi u Europi sigurno su, iako to mogu reći e, vezano uz parlament, dakle u svojoj e, okviru imaju mogućnost da financijski podrže e, Startup intervencije, e, intervencije kulturno, kulturne prirode. Dakle, strukturni fondovi imaju dvije ili tri linije koje to predviđaju. Isto tako kreativne industrije. E, u mnogim regijama, državama Europske unije strukturni fondovi iskorišteni su baš za to e, kako bi izradili inkubatore, vaučere za mlade, školarne za mlade, i tako dalje. Tu sigurno postoji veliki potencijal. Mislim da je komisija odredila krov od 5 milijuna eura za e, financiranje baštine. ne radi se samo o restauraciji, već se radi i o e, održivosti u budućnosti, dakle u upravljanju te baštine. Isto tako digitalizacija kulturne baštine je još jedna tema. E, mislim da je jako bitno E, naglasiti važnost onih mreža koje su već prisutne u Europi, možda se dovoljno ne križaju, ali e, izazov je internacionalizacija udruga, kulturnih e, institucija, kako bi dakle imali svoje europsko predstavništvo, jer se često previše radi na periferiji, nema dovoljno prilika za razmjenu. Ja i osobno sam nedavno otkrila Excite, mrežu Excite, možda to strašno, dakle nešto, postoji europska mreža Excite, to je akronim, e, to su muzeji, znanstveni muzeji, nisu baš znanstveni muzeji, već su dakle mjesta gdje ljudi mogu nešto saznati o znanosti, ima ih 90, jako su inovativni u svom didaktičkom pristupu. E, dakle, to je samo jedan primjer toga što sve ima na terenu i e, postoje mreže o digitalizaciji kulturne baštine, postoji network, odnosno mreža koja se zove, kako se ono zove, možda se vi sjećate. Kako se zove? Možda ću se kasnije sjetiti imena, ali evo, e, postoje mreže Ne radi se o digitalizaciji kulturne baštine. E, digital Humanities, to je isto tako jedna zanimljiva tema kojima se bave. To je ta tema, ali kasnije ću vam reći naziv. Dakle, radi se o zavodima za istraživanje različite, različite različitih vrsta ne samo europskim institucijama, međunarodnim institucijama, dakle tu ima puno resursa koji su stavljeni na raspolaganje na temelju programa Horizon 2020. Eh, dakle, na međunarodnoj razini moguće mm, djelovati u smislu digitalizacije kulturne baštine. Tu odgovaram, na, e, odgovaram švedskoj kolegici. Dakle, prije svega se to odnosi na istraživanje Horizon 2020, e, zato, zatim imamo digitalni program e, Europske unije na nacionalnoj razini, a postoji strukturni fondovi, a zatim postoji program Europeana E, gdje e, opća uprava Connect dakle, radi na toj agenciji, nazovimo ju tako, Europeana, gdje će biti uključene sve europske države i koje će e, raditi zajedno na digitalizaciji. Da radit će na dakle, odlučivanju o tome koji će dio nacionalne baštine postati europska baština, da tako kažemo. E, isto tako je tu još jedan e, važan primjer. Postoji e, europska mreža kineteka 2000. Dakle, povodom godišnjice završetka drugog svjetskog rata zajednički zajedno sa Europeanom su organizirali zanimljivi projekt u kojem sve teke, pa i onih država koji su bili u su, bile u sukobu, e, su prepričale tu povijest iz vlastitog gledišta. E, Navračić će vam reći više o tome, ali postoji New Narrative for Europe, to je jedna e, velika ideja koja se sada malo bolje definira, kao što ste vi već rekli, kako bi dakle e, kultura bila dodatno e, dakle, pristupnija, da kako bi, kako bi mladi mogli pristupiti na jednostavniji način. Vidjeli ste da smo na neki način uspjeli predstaviti strategiju strategiju koja radi na ta četiri stupa cultural heritage, e, kulturne i kreativne industrije ali tu, dakle, to dakle ne uključuje samo ekonomski pristup, već i druge pristupe, dakle, rekli smo, napravit ćemo ovo izvješće zajedno sa odborom za industriju, neki su rekli da to nije u redu, ali mi smo rekli da je jako bitno da industrijska politika Europe e, napokon shvati da je kultura jedan od sektora koji može stvoriti e, vrijednost, a ne da uzmemo novac od kreativne Europe. Isto tako e, treba ovdje naglasiti da je nedavno izdan prvi natječaj Europskog fonda za investicije za taj novi garancijski sustav za one nacionalne institucije koje će izdavati e, kredite e, kreativnom i kulturnom sektoru. To je bitno za kreativnu Europu i nadamo se da će e, te institucije biti odabrane na temelju nekakvog kriterija koji će biti i uravnotežen, geografski uravnotežen, pa će dakle i tome biti prijeta dodatna pažnja. Je bitno je da je taj natječaj predstavljen zajedno sa drugom akcijom, e, dakle, postoji određeni subjekt koji će na terenu ići podržati ove aktivnosti. Znamo da se to inače tako ne radi i to je bitno. Isto tako, europska kulturna diplomacija je još jedna bitna točka to vam kažem zato što e, ne, to ne znamo svi. Dakle, Europa e, sada zna da postoji vanjska politika, politika obrambena politika, politika imigracije i tako dalje. Ne može postojati politika ako se ona, ako se dakle ne razvijaju partnerstva sa svijetom, E, koja će uzimati u obzir kulturu, obrazovanje i istraživanje. Digitalna era velika je, veliki izazov, veliko je novo pitanje. Mnogo od vas su ga spomenuli. Mi se sada suočavamo sa pitanjem vezanim uz direktivu e, o audiovizualnom sektoru. E, komisija je dala svoj predlog, mi ćemo učiniti svoje kako bi određena dobra bila zaštićena, kako bismo zaštitili maloljetnika prije svega, ali isto tako autorska prava i ova, ove platforme over the top, agregatori sadržaja i tako dalje. E, Helga Trup je prije toga dakle, spomenula nešto što je jako osjetljivo. Kako možemo e, dakle e, poboljšati platforme video sharinga. Dakle, moraju se poštovati autorska prava, moraju se poštovati pravila e, zaštita maloljetnika, zaštita autorskih prava, zaštita vezan uz reklame. Ali isto tako tu zanimljivo se po prvi put spominje nešto što su mnoge države očekivale. Ja, Italija sigurno je Francuska, a to je da su države članice, dakle, imaju dozvolu, dakle, da od tih ljudi traže sredstva koja će ponovno reinvestirati u kulturu. To je dakle isto tako politička, politička odluka. Da vidimo što je još. Čekajte da vidim da li sam si nešto zapisala. Evo, direktni dijalog jest nešto što je jako E, bitno. E, nije ovo posljednji put što se vidimo. Znate da je jednostavno doći do Brisela. E, ja se nadam da ćete održati saslušanje u vlastitim odborima za kulturu u okviru vaših parlamenta, jer to omogućava razmjenu koja je inače previše ograničena. Zaista mislimo da moramo poraditi na sustavo u smislu odlučivanja. Ja e, zaista zahvaljujem na ovom, e, na svemu što su učinili svi naši suradnici, pogotovo direktorat, to je dakle direktorat za odnos sa nacionalnim parlamentima koji dakle bez kojih ovo sigurno ne bi bilo moguće. I isto tako zahvaljujem na strpljenju svima onima koji su organizirali sve ovo, dakle, hvala na strpljenju, hvala na vašim kompetencijama. Mislim da možemo biti kreativniji kada razmislimo o odnosima između Europskog parlamenta i nacionalnog parlamenta. Mi smo ovdje na vašem raspolaganju, zahvaljujemo vam na e, vašoj prisutnosti, sudjelovanju i velikom doprinosu koje ste dali. Naravno da ćemo vam proslijediti dokumente, imate i sada već neke dokumentacije sa sobom, vidjeli ste i sada zanimljivo istraživanja i studije koje smo proveli u protekle dvije godine i e, ako bude potrebno da vam dostavimo dodatnu dokumentaciju, to nam obavezno javite. E, nadam se da ćemo uspostaviti naviku da se češće snalazimo u e, ako imate nešto zanimljivo iz vaših država, pošaljite nam to, to nam sigurno pomaže u e, međusobnom radu, da proširimo perspektivu e, europske kulturne politike. Zahvaljujem.